Ladies and gentlemen, welcome and be seated. Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli, molim vas, uzmite svoje mjesta. Ladies and gentlemen, welcome to this Dame i gospodo, dobrodošli na ovo saslušanje o TTIP-u, transatlantskom investicijskom partnerstvu, trgovinskom investicijskom partnerstvu koja je naročito usmjerena na rješavanje sporova između država i investitora. Posebno pozdravljam kolege iz odbora INTA o međunarodnoj trgovini i mog supresjedatelja gospodina Bernta Langea e, koji predsjedava odborom e, INTA koji dakle e, zajedno sa našim odborom, odborom Juri za pravno pitanje kojeg ja predsjedavam. U veljači prošle godine smo imali saslušanje o E, propisima i e, zakonskim okvirima vezanim za TTIP. E, pokušati iznaći pravne okvire je nešto što je izuzetno važno za TTIP. Treba ih dakle naći na jednoj cjelovitoj osnovi kako bi se moglo ući u pojedinačne sektore Stoga ćemo danas e, pristupiti tom problemu s dvije strane. S jedne strane akademski, dakle s jedne opće horizontalne perspektive, a s druge strane imat ćemo i praktični pristup gdje ćemo kao polazište imati probleme u e, automobilskoj industriji kada se radi o tome da se trebaju uskladiti norme, e, način proizvodnje i pitanja vezana za okoliš. Osim pitanja vezana za TTIP, imat ćemo i jedan okrugli stol o pravnoj e, raspravi o megućim opcijama koje postoje prilikom rješavanja sporova na međunarodnoj razini, dakle prilikom međunarodne arbitraže. Mogu se primjenjivati za TTIP kao i u drugim aspektima na različitim tijelima na međunarodnim sudovima, e, odnosi međunarodne arbitraže, zatim isto tako i e, kada se radi o sporovima između države i e, investitora. Zatim govorit ćemo o međunarodnim ugovorima, bilateralnim ugovorima, kada se rješavaju sporovi primjerice E, u okviru e, svjetske trgovinske organizacije ili pak kada se rješavaju sporovi pred Međunarodnim sudom za rješavanje sporova. E, u našem odboru također se raspravlja o sporazumima sa trećim zemljama kada je odbor Juri odgovoran za promatranje različitih aspekata vezane za e, zakonske propise Europske unije, zatim odnose između Europske e, e, odnosno prava Europske unije u odnosu na treće zemlje i mnoge druge aspekte vezane za pravno pravo i međunarodnu trgovinu. Stoga smo odlučili da nam je za danas saslušanje važno da imamo zastupnike od naša dva odbora. Ovo saslušanje organizira se u pravom trenutku jer je komisija prije manje od dva tjedna objavila rezultate konzultacija vezanih za rješavanje sporova, a sljedeći krug pregovora o TTIP-u organizirat će se sljedeći tjedan u Briselu i po prvi puta će biti posvećeno pravnoj regulativi. Da ću sada riječi Bentu Langeu za, da održi uvodno izlaganje, a osim toga on će predsjedavati prvim krugom e, rasprave. Zahvaljujem. Gospodine Soboda, Mislim da je to dobra praksa da se zajednički obrađuju pitanja koja se tiču obiju vaju e, odbora kako bismo dakle raspravili o e, pravnoj e, jednoobličnosti ovih ugovora. Jako mi je drago što sam ovdje danas na ovoj konferenciji s vama bavit ćemo se dvema točkama prije svega. Zaštita ulaganja putem ISDS-a, e je isto tako e, suradnja na području zakonodavstva, odnosno dakle regulatorna suradnja. Kao što ste i vi rekli, dobro smo odabrali ovaj trenutak i sljedeći tjedan ćemo održati osmi krug pregovora i govorit ćemo baš o ovoj zakonodavnoj suradnji. Kao drugo, tu su i rezultati konzultacija o STS-u, odnosno i ISDS-u, dakle e, iz kojih, moramo proiz... E, iz kojih moraju proizaći i političke odluke. Kao treće, u Europskom parlamentu e, napravili smo pregled e, dosadašnjih aktivnosti u okviru kompetentnih odbora i dakle e, vidjeli smo koji su se za te aktivnosti specijalizirali. Ova izvješće vezano uz te aktivnosti bit će objavljeno u svibnju. Možemo sada i započeti s prvim dijelom konferencije koje će se baviti najkontroverznijim dijelom, a to je javno mnjenje odnosno mogućnost e, zaštite ulaganja, kao što je rekao gospodin Svoboda, to pitanje ne tiče se samo mogućnosti da se odabere ISDS, već se isto tako tiče pitanja postoji li zakonodavstvo, odnosno imamo li zakonodavstvo koje je odgovarajuće u tom smislu, dakle za zaštitu ulaganja. Moramo zajamčiti da e, naši partneri imaju zaštićena ulaganja, to se e, to vrijedi za europska ulaganja u trećim zemljama, ali i ulagače iz trećih zemalja u Europi. Od 2009. godine u Europskoj uniji e, imamo ekskluzivnu kompetenciju baš za te ugovore. Logična posljedica jest da moramo raspraviti e, ovu, ovu odluku, dakle ovaj odabir, kako bismo mogli ući pregovori sa Singapurom, Japanom, SAD-om. Zaštita ulaganja je bitna i u smislu Janmara, Kine, pokrenuli smo tamo e, pregovore vezane samo uz e, ulaganja, a to isto tako vrijedi za Južnu Koreju. Dakle, to nije samo problem koji se tiče TTIP-a, to je problem koji se tiče 1400 trgovinskih ugovora koji već postoje u okviru Europske unije. Prije 2009. godine to je bilo u kompetencija država članica, smo zaključili 1400 trgovinskih ugovora, normativa je 2012. godine i njome je predviđeno obveza da se provjeri tih 1400 trgovinskih ugovora kako bismo vidjeli e, poštuje li se u okviru tih ugovora e, propisi Europske unije. Dakle, kao što sam rekao, odgovarajući trenutak, e, to je ključna tema za europsku politiku u ovom trenutku i zbog toga mi je drago što smo pozvali četiri stručnjaka koji su ovdje danas s nama kako bi s nama raspravili o tome koji su najbolji E, koje su najbolje rješenja za zaštitu ulaganja. Dakle, ne samo vezano uz ASDS, već i s druge alternative. Tu su s nama stručnjaci iz... Mislim, započnimo sa gospodinom Šlegamićem. Hvala lijepa, u potpunosti se slažem s vama, gospodine Lange. Vodi se rasprava o tome kako zaštititi ulaganja i kako to e, možemo procjenjivati na osnovu e, naših vrijednosti koje imamo u Europskoj uniji. Ja ću e, sada dati našu viziju međunarodnog rješavanja sporova odnosno rješavanja sporova i dati nekoliko alternativa. Najprije ću vam što objasniti što je to taj ISDS, a e, nakon e, toga ću vam dati neke osnovne činjenice o tome, e, Osvrnut ću se na glavne argumente, onih koji su za i onih koji su protiv, a nakon toga ću zaključiti da sada komisija smatra da ISDS treba reformirati. Prvo, o čemu zapravo uopće govorimo? Odgovor na to je vrlo jednostavan. Radi se o mehanizmu kojim se trebaju primijeniti određene međunarodne obveze. Ovdje mislim na sasvim malen broj tih međunarodnih obveza gdje zapravo kada jedan ulagač dođe na vaš teritorij, ne smijete ga diskriminirati Zatim do ekspropriacije ne može doći bez obeštećivanja. Treće, da ga se e, prema njemu ne ponaša na nepravičan način. Drugim riječima da se ne zanječe mogućnost da ode pred sud, odnosno da traži zadovoljstinu i treće, i često da mu se omogući da izveze svoju dobit izvan te zemlje. Dakle, radi se o e, sporazumu koji je sporazum o slobodnoj e, trgovini. E, tada sve to ne ulazi u sustav sporova između investitora i države. E, to ne postoje niti da bi se kompenzirali profiti koji se nisu ostvarili. E, dakle, e, aspekti koji se odnose na poslovni okoliš. Drugo pitanje, zašto mi uopće imamo ta pravila? Glavni odgovor je da je ulaganje nešto što se radi na dugi rok. Možete poslati kontejnere negdje drugdje ako imate problema u trgovini. Međutim, ne možete to napraviti ako ste uložili novac u telekomunikacijske mreže ili ne možete promijeniti mjesto bušotine koju ste upravo napravili. Dakle, to je razlika e, između ulaganja i normalne trgovine. A e, Postoji još jedan aspekt, a to je koliko je određeni teritorij atraktivan. Jer e, trebate e, morati znati u, u kakvu se okoliš upašate kada šaljete novac vašeg glavnog, iz vašeg e, glavnog poslovnog okruženja. Kao što je rekao gospodin Langen, države članice imaju više od polovine različitih e, e, bilateralnih sporazuma s područja trgovine. Zašto? Zato što jednostavno Europa drži zapravo više nego polovine svjetske trgovine. I zbog toga zapravo najveći e, broj sporova i jesu one u kojima ima netko iz Europske unije. Primjerice 2013. godine tvrtka EDF i Argentina. I e, došlo do frustracije iz tog razloga su upravo e, e, i e, upravo i europske tvrtke idu u sporove kako cijeli sustav funkcionira. E, mislim da je vrlo važno znati, mislim da sada možete vidjeti zlate istraživanje koje je objavljeno. 90% predmeta nisu usmjereni protiv nekog zakona, već protiv načina na koji se taj zakon proveo. Neka jedinica lokalne samouprave je donijela određenu odluku ili tako nešto. Dakle, 10% e, e, je možda ostalih e, predmeta, ali preko 90% nisu protiv samog zakona i isto tako nisu možda u njima e, u pokren, sporovi koji su pokrenule multinacionalne tvrtke, 45% njih odnosi se na e, srednja poduzeća, a na poduzeća jednu petinu, a čak i pojedinci se upuštaju u te sporove. Dakle, što se može učiniti i kako zakoni mogu dobro zaštititi? E, prvi argument je morate se osloniti na domaće sudove, oni su dovoljno dobri, ali postoje alternative. Što se tiče domaćih sudeva, mislim da treba sasvim jasno se podsjetiti da međunarodne obveze u našim sporovima koje se odnose za zaštitu ulaganja se ne mogu primijeniti na lokalne sudove. Postoji takozvani neizravni učinak tih odredbi a razlog za to je da domaći sudovi ne žele primjenjivati međunarodno pravo. Domaći sudovi mogu poništiti neodređenu mjeru, a većina pravnih sudova ne želi da im međunarodni sustav poništi domaću pravnu odluku. E, a ISDS je nešto gdje postoje mogućnost odštete. E, mi ne želimo e, da naši domaći e, sudovi primjenjuju određene međunarodne obveze ako mi ne možemo napraviti isto u drugoj zemlji. Postoji još jedno pitanje gdje se zapravo ponavljam, a to je da kada se neka međunarodna obveza ne može izravno primijeniti, solidnost lokalnog sustava neće nam pomoći. Domaći sudovi primjenjuju domaće e, pravo, a ne međunarodno pravo. U Sjedinjenim američkim državama nema zabrane diskriminacije. Vidite to i kada se radi o javnoj nabavi i e, mnogo drugih aspekata. Prema tome oni neće nikada primijeniti e, aspekte nediskriminacije kao odredbe u međunarodnom sporazumu. I e, što se tiče e, TTIP-a, e, SAD ima više nego li bilo koji druga država sporova protiv VTO-a. A američki sudovi nemaju s time mnogo jer to nije dio domaćeg prava mi u Europskoj uniji zaista imamo veliki interes da za slučaj da nam domaće pravo ne može pomoći, da nam pomogne međunarodno pravo. A pitanje je isto tako zašto ne bismo koristili sustav rješavanja sporova među državama? Pa zato što znamo kako to funkcionira sada, primjerice u VTO. I ovdje sam rekao 90% sporova pokrenuto je protiv upravnih mjera ako mi uzmemo kao primjer sporove u okviru VTO država protiv države, ima ih nekoliko godine i iz više iz e, sistemskih razloga. E, drugim riječima da iz sporovima države protiv države ne bismo uzeli mnogo predmeta i sistemski ne bi bili interesantni. Radi se više o sporovima vezanim za tvrtke. A isto tako takav sustav nam ne bi bio dobar za domaće ulagače, za vlastite ulagače, i bi bilo teško vidjeti kako to rješavati. Morali bismo napraviti arbitražu među državama članicama, a ulagač bi e, morao ovisiti o dobroj volji države i trebao vidjeti na koji način tvrtke e, moraju rješavati to. A e, bio bi tu i problem s manjim tvrtkama koje E, bi e, manje mogli privući pozornost država. E, dakle, naš sustav je najbolji u ovom smislu, što znači da ulagač može pokrenuti spor protiv države. Što naravno ne znači da je sustav sam po sebi savršen. Ima čitav niz aspekata gdje se sustav može poboljšati. I u Europskom parlamentu se već više puta raspravljalo i e, točno smo e, rekli da situacija e, trgovinskih sporazuma s Kanadom i sa Singapurom upravo e, to i pokazuju. Postoji sustav e, neovisnih arbitraža gdje postoji učinkovita nadzor države. Kasnije ću vam pokazati e, stupce na jednom slajdu e, gdje se vidi što je sve uvedeno u tranzicijskom e, sustavu lisabonskog sustava na jednom sustav razumne politike ulaganja Europske unije. Naši uvodničari, naši presjedatelji su to spomenuli već. Napravili smo konzultacije sa zainteresiranim stranama. Otvoreno ću reći da su naši sugovornici bili prilično čak vrlo skeptični. Međutim, dobili smo čitav niz dobrih ideja o tome kako treba reformirati sustav i odlučili smo se da ćemo se pozabaviti s četiri e, područja E, smatramo da e, reforma treba biti da se bolje zaštiti pravo na regulativu. Nadalje, e, funkcioniranje arbitražnih sudova, naročito kada se radi o pitanjima sukoba interesa. Treće, morat ćemo još jednom popliše pogledati na koji način se domaći i međunarodni sudovi trebaju komunicirati kako bi se i bolje njihove nadležnosti mogle razlučiti. I e, na kraju e, jedano žalbeno tijelo e, smatramo bi bilo dobra ideja. Moj povjerenik rekao da ćemo za sva ta četiri aspekta uskoro imati prijedloge. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa. Vrlo ste nam jasno razložili stav Europske komisije, a sada e, profesor Beckens koji je e, profesorica e, prava na sveučilištu u Lajdenu, a također je savjetovala i države, nevladne organizacije i međunarodne organizacije. Izvolite. Najviše hvala predsjedniče. Najprije dopustite da vam zahvalim što ste mi pružili mogućnost eh, da iznesem eh, akademski praktične točke gledišta. Eh, kao što je rekao kolega iz komisije, upotno slažem s ovim što je iznio, ispričam se. Dakle, želim u tri točke kratko predstaviti izlaganje kao prvo zašto je stvoreno investicijsko pravo i zašto postoji rješavanje sporova između države investitora, dakle ISDS, zatim postoje nekoliko zabrinjavajućih točaka koje se pojavljuju u izvješćima e, o ovoj raspravi. Konačno, kad se gledaju e, troškov, omjer troška i koristi, tu treba napred dobru analizu. Dakle, prvo pitanje, zašto uopće postoji ovaj sustav? Pa, stvoren je e, kao reakcija na arbitrarnu, e, odnosno e, na situaciju ekspropriacije i zato je to pravo i razvijeno. A zašto je sam SDS razvijen? Pa postojala je prije diplomatska zaštita kada je vaša e, matična država djelovala protiv strane države, ali taj sustav nije funkcionirao, to je bilo E, subjektivno, organizirano i e, jednostavno bi se gubila kontrola i nadzor nad situacijom i jednostavno je postala velika mogućnost da neće nikad doći do pravnog lijeka. Dakle, koje su alternative za ISDS koje su predložene da se vrati na arbitražu e, između država? Ja osobno sumnjam da je to dobra ideja jer tu se pokreće u biti jako specifična gospodarska sporenja na višu međunarodnu razinu, a tome tu nije mjesto. I e, dakle motivacija ne bi bila utemeljena na tome da li je investitor e, ugrožen, već da li je država ocijenila da je to e, valjan trenutak da napada drugu državu. Postoje neki nesporazumi s, u vezi s ovim. Dakle, ovdje se ne radi samo o velikim poduzećima koja koriste ovim sustavom, već srednje razine i većina većinu sporova e, pobjede e, države, ali dobiju često manju kompenzaciju nego što e, su očekivali. U većini slučajeva koji su dosta spomenuti u zadnjih desetak godina imamo investitore iz država članica Europske unije, osobito iz Nizemske, Njemačke i Ujedinjene kraljevine. I također ima veliki broj tužbi iz eh, SAD. U biti nemamo, eh, osim predmeta slučaja Vazenfak, eh, tužbi pokrenutih protiv država članica Europske unije. No to je jako specifična, konkretna upravna, konkretno upravni spor, jako specifičan. A što se tiče ove analize troškoj koristi, naši nacionalni sudovi, kao što se često kaže, da li su dovoljni? Pa da, kad postoji e, pravna zaštita, ali to ne znači da su ove zaštite uvijek e, provodive, osobito u politički, e, političkim situacijama gdje postoji pitanje odanosti prema svojoj vlastitoj državi glede sudaca, isto tako i porotnika. međunarodno pravo možda u nekim situacijama nije primjenjivo u nekim drugim sustavima, ali isto vrijedi i za Europsku uniju, jer vidjeli smo da naši nacionalni sudovi uvijek ne provode međunarodno pravo. Evo, nedavno je došlo do slučaja kada je nevladna organizacija se htjela pozvati na međunarodnu povelju o zaštiti okoliša pred eh, jednim sudom, pred sudom, eh, nacionalnim sudom, što nije eh, prošlo, dakle Isto tako možemo reći da često ovim e, raspravama možemo čuti da ukoliko imamo dobar nacionalni sistem, međunarodni sustav, zašto bismo uopće imali nacionalni sustav, e, ali da li to znači da netko želi e, ukinuti Europski sud za ljudska prava, jer to isto, jer se mogli, mogli bismo se mogli posegnuti za argumentom da svi imaju dobru zaštitu ljudskih prava u svojim državama, no tu se neće svi složiti. No, investicijsko pravo i ISDS e, što može napraviti kada dođe do situacije kada nacionalni sudovi i vlasti nisu spremni i voljne da isprave situacije. To često znači da iz nekog određenog razloga to nije moguće napraviti na nacionalnoj razini i često se krivo tumači stvar i misli se da e, nacionalni sudovi e, da su jeftiniji ne zaboravimo da i u tim situacijama države članice imaju troškove koje treba podnijeti i troškove Dakle, tu su upravni troškovi, troškovi postupka, ako ima onda žalbeno vijeće, vrhovno, e, vrhovni sud, to je sve e, dosta skupa, e, skupa situacija. Naravno, sve ne znači da je ovaj sustav savršen, niti da je nužno jako dobar, sigurno postoji mogućnosti za njegovo usavršavanje i jedna od tih mogućnosti jeste da se na primjer izrade e, sporazumi da omoguće restriktivnu da koriste restriktivnu definiciju e, investitora ulagača ne želimo dakle imati e, želimo imati najbolji mogući sektor najbolje definiran ne želimo da bank, sektor bankarstva bude u ovim sporazumima isto tako definicija pravedne trgovine je jako neprecizna, dakle to bi moglo e, biti izbačeno iz sporazuma, zatim i još neke vrste investicija koje su nedovoljno, ne pružaju pravnu sigurnost. Isto tako ima e, umbrella clause, e, krovna klauzula koja bi se mogla koristiti i isto tako za kraj želim reći, a to je jako mali broj sporazuma radio, neki američki sporazumi jesu, dakle moglo bi se uključiti e, javnu politiku zaštite, uključiti u sporazum, e, isto tako dakle za e, prigovor savjesti za ljude koji štite ljudska prava i tako dalje, ali većina sporazuma to nije napravljeno. Dalje, moguće je napraviti e, stvari tako da svi nemaju pristup e, sustavu ISDS. E, prvi, na primjer, mogu, prvi uvjet biti da se iskoriste svi mogući prethodni stupovi, dakle da se istrpe svi mogući pravni lijekovi prije nego što pokrene ovaj zahtjev za izlazak pred arbitražni sud E, ukoliko to ne bude napravljeno, onda će troškovi biti jako visoki, jer će biti svi nacionalni e, sudski troškovi, isto tako e, nadnacionalni, ako evo, na Europskom sudu za ljudska prava 10 do 15 godina trajanja sudskog spora nije prihvatljivo, a zatim E, se može tražiti i od investitora da traže ili će ići na međunarodnu razinu ili na nacionalnu, ali da ne mogu imati oba. Obe mogućnosti. Zatim, e, još jedan način da se ograniči broj postupaka jeste e, mogućnost da se izbaci veliki broj sporova u prvom razdoblju Isto tako možemo napraviti selekciju opravdanih i neopravdanih e, sudskih e, sporova, dakle tu se može smanjiti uveliko e, cijena koju treba podnijeti, bilo Europska unija, bilo država članica, isto tako imamo i me, postupak mirenja i ako e, se ne ide poslu mirenja, onda se e, nema pravo ići na e ISDS. Isto tako mogu se uključiti neke zaštitne mjere u sam postupak, dakle jednom kad investitor uživa zaštitu, kada je pokrenut postupak, to ne znači da država ili Europska unija da se više ne može zaštititi. Naj, prvi način da se to napravi je da se poveća transparentnost. Trenutno trenutno e, e, mogu bi se pružiti informacije o e, podnesenim tužbama tijekom postupka kako bi bilo moguće pratiti postupak i da se vidi o čemu se radi. I, na primjer, imamo postupak nafte Sjevernoatlantski slobodno trgovinski sporazum i e, tu su informacije dostupne online i ljudi to mogu pratiti i vide kakvim, o kakvim se argumentima i dokazima raspolaže. Ukoliko se to ne želi pušti na raspolaganje javnosti, postoji mogućnost da se drže povjerljivi, e, povjerljivi podaci, ali e, to su, e, sudovi su ti koji trebaju određivati da li su neki dokumenti ili predmeti povjerljive prirode ili ne. Zatim, isto tako, imamo i dionike trećih zemalja, e, nevladine organizacije bi trebale imati jednaka prava kao i međunarodne organizacije i u drugi države članice Europske unije. Zatim e, može se uspostaviti kodeks kodeks ponašanja. Dakle, tu znači će jako male skupine, jer države investitori, oni stalno imenuju iste ljude, ne moraju to raditi, ali jednostavno se to dešava. Mogli bismo imati jasna e, pravila objelodanjivanju i isto tako bi se moglo složiti, vjerujem da je odbor to već i predložio, da postoji dakle, popis e, arbitrator, odnosno sudaca u ovom u arbitražnim postupcima, da bude 20-30 osoba koje su e, zadovoljavajući, dakle da se mora birati iz tog postupka. Mislim da mislim da bi žalbeni sustav još bio jako dobar dodatak. To bi omogućilo da se e, riješe sve moguće e, eventualne zakonske e, greške. Jedina mana je što bi to dodalo na cijeni i na vremenu trajanja, no naravno ništa nije savršeno. U svakom slučaju je bilo mogućnost da imamo sustav žalbe. Svjetska trgovinska organizacija ima žalbeno tijelo u početku je većina E, strana postupku koja bi izgubila e, išla na žalbeni postupak, ali s vremenom su znali kako se situacija odvija i onda je bilo toga sve manje. Zatim, stavio sam znak upnika pored e, oznake stalni sudovi, pa ne znamo da li, je potrebno da se stvara stalni sud, to naravno jest mogućnost, ima već određen broj stalnih sud, svih tijela, tako da se može dodati svaki jedan, to nije problem. a pitanje je da li se to stvarno želi napraviti, jer e, sa stalnim sudom e, im trebaju vam e, zgrade, uprava i tako dalje. Dakle, da li ta da li ta, taj dodatni trošak stvara dodatnu kvalitetu, to je pitanje. U svakom slučaju onda bi trebao stalni sud za, za određeni sporazum, ali da li ćemo na primjer imati stalni sud za svaki E, sporazum. Dakle, tu e, svi, e, sve ugovorne strane moraju, biti, moraju se složiti sa stvaranjem takvih sudova i to ne zvuči baš dovoljno realno. Dakle, Međunarodna trgovinska organizacija je o tome govorila i posebno sudeći teško će doći do tog međunarodnog sporazuma, odnosno dogovora oko takvog nečeg. U svakom slučaju treba, trebaju bolji sporazumi koji e, će bolje definirati što se, na što se primjenjuju, koji će isključiti određene oblasti ili e, pružaju e, određena obrazloženja. Također, čini mi se bilo dobro da imamo kvalificirani postupak, da postoje određene faze u postupku SDS-a, postupak mirenja. U svakom slučaju potreban je postupak, sustav koji će isključiti neopravdane tužbe, e, poboljšati e, transparentnost, e, žalbeni postupak i zaključno mislim da je jedna od najvažnijih stvari da se pruže ispravne i potpune informacije, na primjer jednostavno bi se mogle izbjeći neopravdane situacije. Mislim da za zakonodavci i političari trebaju obavijesti javnost e, i staviti je na raspolaganje, odnosno obavijesti je e, o stvarnosti. Što se tiče te tipa i e, poglavlja ulaganju, sve to ima svoje mane, ništa nije savršeno, ali umjesto da se odbacujemo on blok možda se može poboljšati situacija. Mislim da bi bilo dobro imati zajedničku europsku strategiju umjesto pojedinačnu na nacionalnoj razini i te to bi mogao biti primjer za buduće e, sporazume Europske unije. To bi bila, e, dakle, bila dobra matrica. E, možda postoji ideja da se ne uključi ISDS u sporazum sa SAD-om, ali možda bi E, se to mogu napraviti e, u investicijskom u okviru investicijskog poglavlja i pregovora e, za međunarodni trgovinski sporazum sa Kinom. Zatim postoji isto tako i model koji služe kao katalizator za poboljšanje ovakvog sustava u svijetu. Najviše hvala. Hvala, jasna je poruka, potrebno je poboljšanje ovog sustava. Treći govornik je gospodin James Zan koji je načelnik odjela za investicije i poduzeća unctad Dakle, njegov odjel usredotčen je na pitanje koje se investicija, poduzetništva, održivog razvoja. Gospodine Zan, imate riječ. Hvala. Velika mi je čast što ste me pozvali da dođemo držati prezentaciju u Europski parlament i da sudjelujemo u razmjeni mišljenja o ovoj vrlo važnoj temi. E, e, postavljam da ste o ovoj temi puno govorili e, u ovom tijelu. Želim vas jednostavno podsjetiti na to da je sustav rješavanja sporova između država i investitora mehanizam primjene E, takvih sporova. Moramo ga zato gledati ne izolirano, već u okviru čitavog niza pravila. Postoji e, zaista stvarna veza između tog e, mehanizma i samih odredbi koji se provode. Uvijek moramo na to gledati na taj način. I postoji zaista veza dakle između temeljnih ugovora i ISDS-a. ja sam pripremio pismeno izlaganje. Htio bih jednostavno iz njega izdvojiti ključne e, momente. A e, u e, pisanom tekstu koncentrirao sam se na četiri aspekta. Jedno, uočiti glavna izazove koji ovaj sustav predstavlja, drugo da dam ključne faktore o tome kako se sada ISDS koristi, a isto tako ću rezimirati sadašnju debatu vezano za pozitivne i negativne aspekte imanja takvog sustava, a na kraju ću se usmjeriti na ono što mi se čini da je važnije danas, dakle progledati e, četiri opcije i što sve one podrazumijevaju odmah ću reći da je e, međunarodni sustav ulaganja vrlo složen. Ima e, preko 3000 e, sporazuma o ulaganju. To su dakle podaci s kraja 2014. godine. U e, tom kontekstu sustav rješavanja sporova je najsloženiji od svih. Nema nekih e, lakih odgovora na rješavanje tih sporova. Međunarodni e, sistem, međunarodni režim ulaganja ima tri vrste izazova. Dakle, da se gleda na koji se način dolaze političke mjere i politička regulativa. Drugo je integrirati e, u investicijski sustav mogućnost e, održivog razvoja. E, tek u malom broju ugovora, investicijskih ugovora i to u onim najrecentnijima se vidi i element održivog razvoja. I treće, sve to treba uklopiti u ogroman e, korpus međunarodnog sustava ulaganja. Prije nego što budem govorio o reformi SDS-a, dopustite mi da naglasim neke ključne e, elemente. Poznati broj sporova između investitora i država je do kraja 2014. godine se popeo na 608 i e, tu vidimo e, da se iz godine u godinu broj predmeta povećava. Što se tiče zemalja domaćina, većina tužbi e, pokrenuta je od strane određenih zemalja, preko 50% iz Europske unije, dok 22% pokrenutih sporova su sporovi koji su upravljeno krenuli ulagači iz SAD-a. E, više od 101 vlade su e, bi morale odgovoriti na pitanja, dok je gotovo 70% e, predmeta koji se na kraju nisu pokrenuli, zapravo su bili oni protiv zemalja u razvoju gdje država nema jako veliku ulogu. Novčane svote su jako visoke. 104 međunarodne eh, multinacionalne kompanije su u tome sudjelovale sa vrlo velikim brojem filijala u cijelom svijetu. Kada vidimo te velike brojeve svih tih ugovora vidimo da zapravo sporovi između država i e, investitora e, e, su zapravo malobrojni u posljednja dva desetljeća, njih 608. Mm, mi mislimo da možda ne poznajemo jednu trećinu tih sporova, pa čak i ako bi se ta trećina dodala, to se jedno ne predstavlja ogroman broj s obzirom na e, broj ulaganja. E, postoje različiti sektori, sektori energetike, zdravstva i tako dalje. E, što znači da zapravo se neki predmeti su predmeti koji se odnose na vrlo velike svote novca. Vrlo je važno procijeniti odnos između dobiti i troška kada se trebaju rješavati sporovi i trebaju se uzeti u obzir e, potrebe svih dionika, država, investitora i drugih. Što se tiče e, međunarodnog sustava i SDS-a, postoje e, argumenti za i protiv. Nije potrebno da sada u njih ulazim jer poznajete, ali osvrnut ćemo se na njih kada budemo govorili o samoj reformi isds a Kakva reforma je potrebna? Jer sada više nije pitanje o tome treba li SDS postojati ili ne, e, već pitanje e, što treba napraviti kako bi se taj sustav poboljšao, a e, ako ga želimo zadržati, a isto tako što možemo napraviti ako ne budemo imali taj sustav. Na ovo drugo pitanje možemo razmotriti nekoliko opcija. Najjednostavnije je da tak sustava uopće nema. Ono što će preostati je da se ulagači obraćaju domaćim sudovima u zemlji ulaganja. I li pak da dođe do sporova među državama. Dakle, ne bude li EZS-a, moguće je da to napravi, sve se rješavaju na ova dva načina. Što se tiče rješavanja tužbi pred domaćim sudovima, e, naš prvi govornik već je govorio o pozitivnim i negativnim aspektima i koje su slabosti ako se isključivo ovisi o domaćim sudovima. Neću to ponavljati. Rekao bih da postoji e, više stvari koje su u to uključene. Jedna na razini te tipa. Dakle, u kojoj mjeri e, sadašnji Europski sud bi htio preuzeti e, nadležnost nad tim međunarodnim ugovorom i zapravo i drugim E, sporovima međunarodne prirode. Kolega se što na to osvrnuo. Nadalje, kakva je e, situacija s drugim zemljama? Dakle, Europska unija ne potpisuje samo sporazum s smd nego ima sporazume i s drugim zemljama, bit će i drugih međunarodnih ugovora te vrste. Dakle, e, može li se rješavati sporove vezane za e, međunarodne ugovore na domaćim sudovima. Druga su opcije rješavanja sporova među državama. To je klasičan način rješavanja sporova u međunarodnom pravu. I e, gotovo e, svi međunarodni sporazumi imaju zapravo takvu jednu mogućnost rješavanja sporazuma ima ih i Međunarodna trgovinska organizacija. Prema tome, zašto se ne bi isključivo na, oslonilo i na taj sustav? Jasno je da je velika prednost kada se rješavaju sporovi među državama, jer zemlja domaćin onda nije predmet međunarodne arbitraže, a Eh, zemlje iz koje dolaze ulagači eh, i zemlje iz, eh, u koje se ulaže zapravo bi vrlo pomno procjenjivale samu arbitražu. Najbe bi se oni pitali, a kako će se to odraziti kada dođe do sličnog spora vezano za e, moju zemlju. I to su očite slabosti tog sustava. Prema tome, ulagač bi morao e, domaću vladu nagovoriti zaista da se radi o tako teškom kršenju prava da bi e, njegova zemlja morala paziti kako ulazi u e, međunarodne sporazume i ugovore s tom zemljom, što bi naravno bilo vrlo, vrlo teško ako bi se radilo o malim tvrtkama. Što se tiče trgovinskih sporazuma, trebamo vidjeti e, da trgovinski sporovi se odnose na cijelu jedno gospodarstvo, da se sporovi vezani za ulaganja uglavnom e, odnose na određeni sektor. Zaključno mogu reći da niti odbacivanje ISDS-a u potpunosti, niti kompletno oslanjene na ISDS rješavaju problem. Međutim, možda ono se može napraviti vidjeti na koji način sada funkcionira ISDS i treba li se odlučiti da se i dalje opredjeljuje za ISDS. To me dovodi do drugog dijela mog izlaganja o reformi ISDS-a. UNCTAD je to pitanje proučavao godinama, a e, mi smo u cijelom svijetu zapravo došli do e, nekog presjeka svih argumenata i iz toga smo iznjedrili pet opcija. To je da e, investitori imaju ograničeni pristup ISDS-u i e, da e, se to treba napraviti u skladu s međunarodnim organizacijama. Primjerice, međunarodni mehanizam za rješavanje sporova. Drugo, da se sadašnji sustav rješava putem odredbi iz individualnih e, međunarodnih ugovora. Treće, da se osnuje stalan sud za rješavanje međunarodnih sporova vezane za investicije. E, četvrto, da se uvede žalbeno tijelo, a peto, da se zalaže za alternativni način rješavanja sporova kao što su na primjer mirenje i e, medijacija. Što se tiče suda, govorit ću o njemu kao alternativnim rješavanjima sporova i e, e o žalbena tijela. Što ne znači da, da se ove druge dvije stvari koje sam e, spomenuo da one bi bile važne. Ne, e, upravo obrnuto. Radi se o dobrim opcijama koji bi se odnosile na ograničene reforme koje bi se lako mogle primijeniti. E, dok su ovi drugi kompliciraniji. Međunarodni stalni sud za rješavanje investicijskih sporova E, bi značilo da bi se ad hoc e, sudišta zamijenila, dakle jednim stalnim tijelom. To bi tijelo moglo imati i žalbeno vijeće e, gdje bi se dva aspekta predložene reforme na taj način kombiniralo. Taj bi sud bio nadležan za sve sporove u svijetu, E, takve prirode. Na taj način bi se poboljšala legitimnost i transparentnost samog sustava e, rješavanja sporova između investitora i države. Međutim, e, problem je da bi uspostavljanje takvog suda zapravo bilo vrlo teško. Treba doći do konsenzusa među državama. Ipak, mogućnost da se takav stalni sud za rješavanja sporazuma vezana za ulaganja možda bi se mogla organizirati ili e, na jedan uži način bilo regionalno, na primjer TTIP, gdje bi se radilo o manjem broju dionika. Međutim, do sada E, nije e, smo vidjeli da se nešto tako priprema, a osim toga treba uzeti u obzir i trošak takvog jednog tijela. Što ja e, još moram reći da za sada su postojali mehanizmi koje bismo mogli uvrstiti što se tiče žalbenog tijela. To bi zapravo bilo dobro, međutim problem postoji u mehanizmu žalbi u e, sustavu gdje postoji 3000 prvostupanskih žalbenih postupaka, odnosno gdje postoje, e, probojte se 3000 međunarodnih ugovora na koji bi se to moglo odnositi, bilo bi teško imati koherentni sustav kojim bi odluke takvih sudova e, mogle biti e, ravnomjerne i ujednačene za sve takve međunarodne ugovore. Isto tako, dio tih postupaka, ako im rezultat nije obvezujući, onda to ne zamjenjuje ono postojeće. Molim vas zaključite izlaganje. Mislim da ono što nam treba je jedan kombinirani pristup, mješoviti pristup. Nije dovoljno imati svega jedan pristup. I također treba se e, ISDS staviti u kontekst cjelokupnog režima investicija sve to treba provesti na konzistentan način, a isto tako trebamo i ugovore koji će se baviti izazovima 21. stoljeća. Hvala lijepa. A sada ću dati riječ e, profesoru Štefu langenu iz e, Slobodnog sveučilišta Kefraja Univerziteta u Berlinu i on će nam govoriti studiju glavne uprave za vanjske poslove koje su, je pripremilo troje profesora od među njima i profesor koji će nam održati izlaganje. Hvala predsjedavajući na ovoj mogućnosti pruženoj da iznesem eh, glavne nalaze o IZS-u koje je naručio odbor INTA prošle godine. Autori su profesor Kajper, profesor Pernis i e, Nadamo se da ćemo dati svoj doprinos e, i usmjeriti trenutnu raspravu prema e, zaštiti investicije u okviru CETA, TTIP, Singapur i drugih e, sporazuma o kojima se raspravlja. Dopustimo da započnem s onim zašto mislim da je najvažnija poruka koju sve ove tri studije imaju. Europska unija bi trebala uključiti vrhunske, e, vrhunska investicijska poglavlja u sva svoja sveobuhvatna slobodno trgovinske sporazume ili tamo gdje je to prikladno trebalo bi ispregovarati samostalne e, investicijske proračune. E, zasebne obveze bi trebalo poduprijeti sustavima e, zaštite e, investicija. Mora se tu dati svoj doprinos za zaštiti vladane prava i e, općenito govoreći o zaštiti investicija Europske unije. Tu se spominje i CETA, odnosno sveobuhvatni gospodarski trgovinski sporazum. Ukoliko se to poredi sa brojnim e, starim e, investicijskim e, sporazumima koji su na snazi, među kojima i oni država članica, CETA donosi nove stvari. Tu se pokazuje nova kvaliteta izrade investicijskih sporazuma u Europi. Uveliko je pozajmljen od američkog i kanadskog modela. CETA definira zasebne standarde, mjerila i u više detalja tu se spominje i investicijska arbitraža na transparentan način i manje e, e, pristrana. E, ovdje se s regulatornim, pristupom u CETI napreduje glede konkretnih pet stvari. od ovih pet stvari E, u izvješću komisije četiri su e, identificirana e, kao područja u kojima se treba dalje napredovati u okviru te tipa. Inače samo želim reći da zasebni sporazumi nisu bili obuhvaćeni studijom. Ovih pet studija odlučuje se, odnosno na sljedeći pet stvari. Kao prvo, trenutni CETA tekst ne uključuje nacionalne pravne sustave, u biti on slabi posveće pravosudne sustave kao što su francuski, nizozemski i europski. Jačanje vladine prava u međunarodnoj sferi jest e, donekle zamijenjeno sa slabljenjem tog istog, ali na nacionalnoj razini. Drugo, trenutni tekst CETE ne e, ustanovljuje žalbenu e, instituciju, ali samo je nagovještava. Dakle, pravne greške i činjenične greške ili konflikti e, tumačenja e, ne mogu biti učinkovito ispravljeni u okviru CETE. Dakle, ne može se jamčiti konsistentnost tumačenja. Treće, trenutni CETA tekst ne uklanja dovoljno subjektivnost investitora e, i suda u očima javnosti. Ad hoc e, suci i pravnici koji permanentno zamjenjuju međusobne uloge e, stalno se doživljavaju kao ne, neobjektivni. Četvrto, trenutno tekst CETE smatra da upravna pitanja, odnosno prepušta upravna pitanja kao što su e, prepušta ih e, proceduralnim odlukama, a tu se radi o određivanju sudaca, ICSID tajništvo i druge stvari. I pet, peto, e, sustav rješavanja sporova u tekstu CETA nije u potpunosti sukladan sa sa osnivačkim ugovorima i isto tako s načelom e, neovisnosti europskog zakon e, prava. Ono što je potrebno Europi jeste neovisan, inovativan model ISDS-a koji će zaštiti investitore i koji e, čuva interese europskih država članica. Europski model ISDS-a može zaštiti investicije vani, ali na održiv način tako što će odrediti nova mjerila i isto tako e, pružiti potporu i poticaj za investicije, e, napraviti odgovarajuću ravnotežu u svem ovome, e, poštovati ljudska prava i da svoj doprinos da se zaštiti pravni poredak. Ovakav europski model može dovoljno uključiti nacionalne europske sudove u rješavanju sporova razvija nacionalni pravni sustav i provodi ih učinkovito. Nacionalni europski sudovi bi trebali biti dovoljno uključeni, osobito stvaranjem odnosno poštivanjem nacionalnog pravnog sustava u određenim predmetima. Doseg ovoga svega može biti određeno od strane suda i to na temelju e, za vladevne prava i može biti prilagodljivo. Drugo, europski model stvara trajni, trajno žalbeno tijelo za rješavanje sporova koji može biti, za kojim se može posegnuti u kontekstu arbitraži i to na temelju konkretnih sporazuma Europske unije, ali isto tako može potencijalno biti otvoren arbitraži na temelju sporazuma iz trećih zemalja. Treće, europski model rješava e, subjektivnost u korist investitora u ad hoc arbitražnim sudovima. Ovo može biti ostvareno velikim povećanjem e, u grupi eventualnih arbitratora koji neće biti koji će biti imenovani na temelju toga što su na e, jednom popisu i to će biti sudjelovanje na tom popisu je otvoreno za sve e, pravnike koji su kvalificirani. E, dugoročno ad hoc arbitražna tijela mogu biti zamijenjena permanentnim stalnim sudom. Četvrto, moguće upravne odluke, delegirane upravne odluke mogu biti prebačene na europsku razinu što će e, zajamčiti neutralnost e, samim time što se radi o međunarodnoj organizaciji. Alternativno, ICS ID tajništvo neće imati nikakvog diskrecionog prava e, na temelju CETE ili bilo kojeg drugog sporazuma Europske unije. Peto, europski model mora dovoljno jamčiti očuvanje autonomnosti europskog e, prava i e, suda Europske unije, njegov pravni monopol. Kada je riječ o europskom pravu na e, arbitraži, čak i ako je o tome neizravno riječ, sud, Europski sud može imati obvezujuća tumačenja kako bi se izbjeglo svaku nesigurnost, e, dvosmislenost. To bi se trebalo iznositi pred sud da iznese pravno mišljenje i da se pitanje riješi sve u svemu. Europska komisija je bila uspješna tako što je napravila ažurirano poglavlje u za CETU. Kada to poredimo sa drugim sporazumima, osobito onim država članica, poboljšanja su vidljiva, međutim postoje jasni problemi. S obzirom da još nije sklopljen sporazum, ovo je mogućnost pružna Europi i ovom parlamentu da iznesu rezoluciju koja će učiniti europsku zaštitu investicija e, privlačnom, održivom i to da tako bude u narednim godinama. Hvala. Najljepša hvala na ovim preciznim izlaganjima koja su poštovala određen zadati tajming. Sada imamo pitanja i odgovore od zastupnika, 20 minuta za to. Molim vas da budete kratki, precizni. Ovdje se radi o pitanjima, a ne o izjavama. Dakle, postavite pitanja, precizna, koncizna, recite kome želite uputiti pitanje, to bi bilo najbolje rješenje. Dakle, evo imamo otvoren popis. Prva je Emma McLaren. Well, thank you, Chairman, and thank Hvala predsjedavajući i hvala svim našim gostima. E, mozak me već e, boli kada razmišljam o svim pravnim mogućnostima da se nađe rješenje za ovo pitanje. Ono što je sasvim jasno danas poslije podne je da je potrebna zaštita ulagača u nekom obliku. Nije že se e, tako jednostavno reći da nećemo to imati. Potrebno nam je i vidimo iz statističkih podataka i da se investitori iz Europske unije najviše koriste tim sustavom. Trebamo samo vidjeti kako treba poboljšati taj sustav. Među različitim sugestijama koje smo čuli e, o poboljšanju već postojećeg sustava ISDS-a i kako bismo zaštitili ulagače, ono što se ja pitam jest ograničen pristup tom sustavu za male i srednje ulegače jer e, čini se da neki e, slučajevi samo postaju administrativno kompleksni što bi značilo da ovi manji ulagači e, teže odlučuju na ulaganja. Zanima me dakle kako bismo još u sve to moglo ukopiti žalbeni sustav i da vidimo na koji se način može poboljšati CETA. Posebno specifično pitanje za profesora koji je posljednji govorio. E, Treba bismo napraviti više rješavanja sporova e, kako bismo više osvijestili da e, taj postupak postoji. Moramo se pitati kako poboljšati percepciju javnosti. Možda biste nam vi e, mogli reći je li potrebno da takvo tijelo zapravo ima sjedište u Europskoj uniji u tom smislu. E, hvala lijepa. Evo, ja ću, neću davati izjave, nego postaviti pitanje. Prvo pitanje e, predstavniku Europske komisije. Kada kažete da E, ima puno skepticizma. Možete li nam potvrditi da i što se tiče ISDS-a 97% odgovora su negativni. Svi se slažemo da je potrebno zaštititi ulagače i svi smatraju da je zaštita ulagača u određenom trenutku nešto što može dovesti do toga da se neke odluke dovedu u pitanju. Odluke lokalnih tijela pa sve do državnih tijela. Međutim, tko odlučuje? Advokati, arbitražni sudovi, privatni sudovi ili se radi o državnim jurisdikcijama. Tu gledamo također zaštiti privatnih interesa. E, profesorica prava koja je također bila savjetnica e, je li e, mnogim nevladnim organizacijama, može li ona potvrditi da ona također radi za jednu kemijsku tvrtku, tvrtku kemikalijama i da je zapravo e, dio lobista protiv ISDS-a? Možemo li također čuti koliko sporazuma o e, investicijama koliko takvih ugovora će uskoro isteći. I e, posljednji govornik je rekao da e, tri zemlje bi imali pravni sustav koji će oslabjeti zbog ISDS-a. To su Nizozemska, Francuska i još jedna treća zemlja. Hvala, kolega Šišler. tri pitanja. Prije svega, govorili smo da bi SDS trebao ohrabriti ulaganja. Postoje statistički podaci iz posljednjih 15 godina vezano za ulaganja koja nisu ostvarena između SAD-a i drugih država u kojem ne postoji bilateralni SDS. Mm, postoje li nekakvi podaci koji bi ukazivali na druge razloga zbog kojih određeno, nije došlo do određenih ulaganja. E, to pitam predstavnika komisije na Betensa. Zatim, čuli smo da je potrebno koristiti sve, sva pravna sredstva, e, da je to moguća reforma odnosno na postojeći ISDS, ako se dobro shvatio su Betens, ali i predstavnika komisije, rečeno je da ponekad sudovi ne mogu biti nadležni, ali ne bi da bilo moguće pomiriti e, ova pitanja kako bismo omogućili nacionalnim sudovima da interveniraju kako bi investitori e, bili u jednakoj poziciji u odnosu na druge kako bismo izbjegli bilo kakvu diskriminaciju posljednje pitanje što se tiče Međunarodnog suda vezano uz trgovinska pitanja. Spominjali smo to da sudovi ne smiju biti ovisni, da, dakle da su odabrani arbitražni privatni sudovi i da se treba odlučivati od slučaja do slučaja. Dakle, kaže se da su ti sudovi toliko skupi da se trebamo pitati uopće e, kakvi su ti troškovi u odnosu na druge, druge institucije. Hvala. Hvala. Hajde, Najviše hvala, predsjedniče. Mislim da smo čuli veliki broj zanimljivih e, ideja o tome kako bi poboljšan napređeni SDS mogao izgledati, no Htjela bih se vratiti na ono što je gospodin Zan rekao i želim postaviti jedno pitanje. Mislim da ste napravili važnu opasku kada ste rekli da e, mehanizam rješavanja sporova ne bi trebao biti izoliran od zasebnih e, e, stavki u sporazumima i ovdje mi se čini da ako govorimo o te tipu i ako su stavovi EU i SAD-a daleko, dosta udaljen jedan od drugog što se tiče politike, e, to treba imati na umu. I htio, bih čuti mišljenje gospodina Zana i doktora Batena da mi odgovore na sljedeće pitanje. Na primjer, ako se po, e, pouzdamo u članak e, VTO Agat, članak 20 o općim iznimkama koji se bavi o politički, političkim prostorima, dakle, kako država može opravdati političke mjere koje su odlučene glede zaštite investicija i kako pravdaju to da je to u zaštitu e, ide u korist e, investitora i kako, kako, kako iskustvo imaju s tim u vezi. Zatim, profesor Hinderland je nagovijestio da e, doista ISDS nije u potpunosti sukladan sa, s europskim pravom i ovdje e, očito je neko od nas slušao što se dogodilo 18. prosinca na Europskom sudu o nekompatibilnosti pristupa Europske unije Europskom sudu za ljudska prava. Dakle, postoje neka pravna načela i stavovi koji bi se mogli izvući iz te presude i povezati sa vašim primjedbama, povezati sa ISDS-om. Dobro, dame i gospodo kolege, molim vas da budete doista kratki. Imamo još nekoliko zahtjeva za riječ. Gospodin Siko, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. S obzirom na sve što smo čuli od današnjeg govornika, bilo bi dobro da u ovom trenutku shvatimo bolje shvatimo jesmo li došli do formulacije mm, novog prijedloga ovog instituta, jer s obzirom na ograničene slučaje na kojima on primijenjen, s obzirom na odgovore koje e, ček, očekujemo od tih istih e, slučajeva, dakle ne radi se tu o tome trebali, trebali djelovati, trebali zamijeniti sudove, odnosno nacionalne odredbe, već treba dati pravnu sigurnost određenim investitorima u ograničenom broju slučajeva u kojem može doći do diskriminacije ili ekspropriacije vlastitih dobara, e, odnosno može biti osoba u negativnom položaju u odnosu na druge nacionalna poduzeća. E, dakle, na temelju svega toga ja sam zaista uvjeren da e, treba shvatiti koja je najbolja formulacija poboljšanja ovog instituta, na dakle e, kodeksom ponašanja, popisom arbitara, e, drugim načinima na kojem se može dati sigurnost. Ja sam recimo protiv toga da dođe do žalbene mogućnosti, dakle žalbenog instituta. Ugovor treba dati mogućnost da se poštuje definitivna odluka jer inače se e, riskiramo da se dakle nađemo u mehanizmima koji će biti e, repetitivni, koji će dovesti do većih troškova, ali koji će nas pogotovo dovesti do toga da ne postoji pravna sigurnost. Slot Henderson. Hvala. Jedan od vaših argumenata kad se raspravlja o ISDS-u jest da taj sustav treba e, prouzrokovati povećanje e, stranih izravnih ulaganja. Međutim, nema jasnih znanstvenih dokaza da će to se stvarno i dogoditi. Htio bih jednostavno pitati stručnjake, slaže li se oni s time? I gospodin Sandi vjerojatno bio onaj kojem bi bilo najbolje postaviti to pitanje. Okay. Hvala gospodine predsjedatelju. Mada se čini da je istinito da e, investitor treba zaštititi, odnosno privatne firme treba zaštititi. Zašto? Onda ne postoji mogućnost za radnike, njihove organizacije da e, zaštite svoje interese e, kada se one dovode u pitanje dakle se radi o zaštiti e, prava potrošača ili kada se recimo krše norme vezane uz okoliš. Zatim, bro, to je e, nekadašnji sudac Ustavnog suda u Njemačkoj u jednom svojoj presudi e, naveo je da procedure skraćene arbitraže nisu odgovarajuće sa nisu u skladu sa njemačkim ustavom niti europskim ugovorima. Govori se čak i o kršenju međunarodnog prava. I isto tako, postupci zaštite ulaganja trebali bi se dakle predstaviti pred sudom VTO-a s obzirom na to da oni su bili kompatibilni. Ove procedure mogle bi e, dovesti do stvaranja pritiska na političare kako ne bi donijeli određene odluke. E, recimo određene američke skupine mogle bi inzistirati pri američkoj i kanadskoj vladi jer su recimo zabranili fracking. Hvala. Kao izvjestelju CETI bit ću kratak. Prvo pitanja su imate li kakvih primjera o tome kada su naši investitori, u, naši ulagači u SAD-u bili diskriminirani zbog nepostojanja SDS modela i da li ima, imate alternativu za očuvanje na, e, interesa naših e, investitora, osobito malih i srednjih, e, ukoliko u SAD-u ukoliko SDS ne uspije, trebaju nam jasni jasni znanstveni dokazi, a prema Aristotelu to treba uh, ilustrirati dokazima. Najljepša hvala svim e, govornicima. Imam tri kratka pitanja. U analizi cijene i troška ne spominje se trošak regulative, znamo da je to iznimno skup određen broj zemalja, dakle kako se možete nadovezati na to. Drugo, ima određen broj zemalja koji su se usmjerile u potpuno s drugim putem i dakle odustale od ISDS-a, sklopile sporazume nedavno bez ISDS-a, dakle tu spominjemo Australiju zajedno sa SAD-om, dakle da li to ima, ima ima ikakvog negativnog utjecaja glede količine ulaganja, da li se može napraviti neki zaključak da je tu stvoren e, neki velik utjecaj u trgovinske odnose i konačno što se te tipa tiče i ISDS-a nitko nije spomenuo to, ali SAD često provodi e, međunarodne sporazume posredstvom e, svojih domaćih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 koji je uzrok e, za drastično povećanje, dramatično povećanje arbitraža u posljednjih nekoliko godina. Bilo da se radi o bilateralnim ili međunarodnim arbitražama. kako bi se osigurala aktivnost investitora u određenim državama jer one nisu dostatne. Zašto dolazi do tih arbitraža? zašto se ne može uzeti u obzir s obzirom da one već postoje u ekonomskoj praksi. Isto tako, što se tiče gospodina Miša, e, spomenuli ste da postoje određeni stavci koji se tiču zaštite ulaganja koje nisu dostatno e, prihvaćeni u nacionalnom zakonodavstvu, odnosno provedeni. Međutim, ovaj je ugovor već odobren, dakle, kako ćemo moramo ponositi u budućnosti, s obzirom da u stvarnosti nije dostatan. A što se tiče gospodina Cana, imam pitanje i za njega. Kako gledate na strukturu ovog međunarodnog arbitražnog suda? Bili on trebao biti u okviru UN-a? svjetske trgovinske organizacije ili bilo čega drugoga. Dragi kolege, evo, mislim da smo sad već trebali već e, i zaključiti prvu sjednicu. Molim vas da budete vrlo, vrlo kratki, gospođa Kevan, najprije. Eh, hvala, gospođo Basnice, vi ste rekli da ste pravnica i da ćete nam dati praktične primjere. Mene zanima koliko odvjetnik zarađuje u arbitražnim postupcima te vrste i drugo, ne znam koliko vaša odvjetnička kancelarija ovisi o e, zaradi na takvim predmetima. To me stvarno zanima. E drugo, uvijek sam se pitali ako damo ulagačima velika prava zato što e, treba pasti da ne bude prema njima diskriminacija. Ali kad ja gledam na masa ljudi koji su inozemstvu, čija su ljudska prava krše i ništa se njih ne štiti. E, ne znam, mi kažemo često da su vlade odgovorne za takve situacije. Gospodine Sam, da li vi mislite da su reforme koje provodi EU unija dovoljne? Da li e, možemo reći da s obzirom na najveći broj predmeta dolazi iz EU, unije, da li e, mi zapravo e, sebe dobro ne štitimo? Da li je dobro da EU unija ima toliko tih predmeta ili mi jednostavno ne pomažemo zemljivom u razvoju da se razviju? Nadalje, već smo govorili o e, e, e, aspektima je li to u skladu ili nije sa nekim sa međunarodnim sporazumima i bi mogao to odgovoriti. Hvala predsjedniče, zahvaljujem četvroma govornika koji su bili svi jako zanimljivi. Pitanje nije da se zna da li treba štititi investitora, već kako to napraviti tri rješenja su prikazana. Prvo jest komisijno arbitraža dakle između komisije i države, zatim drugo e, međunarodno arbitraža između država i treće međunarodna pravda. Nitko, nije, nitko se nije zalagao za rješenje broj dva, dakle o tome neću, a tri e, prva su e, se zalagala za rješenje komisije i Zbog toga želim postaviti dva pitanja. Prvo, e, gospodinu Zan upućeno, da li se on stvarno zalaže za to rješenje arbitraže između investitora, odnosno rješavanje sporova između države i, i u investitora. Čini mi se da je okljevao malo na kraju svog izlaganja. Drugo pitanje upućeno je profesoru Indelandu. On, ako sam ga dobro razumio, e, više za nacionalno pravosuđe želi očuvati e, međunarodni, odnosno Europski sud e, i njenu kompetenciju, ali u jednom trenutku isto tako prepušta, ostavlja, želi ostaviti prostor i za arbitražu i nije mi jasno kako on to misli napraviti, dakle koji, koji prostor prepušta arbitraži. Hvala sada, e, stručnjaci imaju tri minute svaki, gospodin Šlikmih. Hvala, učinit ću sve, daću sve od sebe. započnem sa malim srednjim poduzećima, to je važno, u Kanadi, dakle, već postoji mogućnost da se ograniči arbitraža na jednu arbitražu što je jeftinije. Mislim da se e, na to treba ponovno smrdnuti, vidi što se tu može napraviti. E, što se tiče konzultacije, istina je, mi ne krijemo činjenica da od 145 tisuća mnogi su rekli da ne ni TTIP ISDS, to je jasno, ali pitanje koje se postavili glede nepristranosti i kako zajamčiti da ne postoji sukob interesa, to, to stvarno mislimo na to. Mi bismo željeli da ne bude nikakvih sukoba interesa i pravila su takva da e, se mora pokazati životopis, pokazati čime se ko bavio, to je po pravilima i onda se može znati otkud tko dolazi od ljudi koji se bave arbitražom. Zatim pitanje nacionalnih, e, nacionalnog pravosuđa, puno je pitanja postavljeno s tim u vezi i tako e, glede Europskog suda pravde, budimo i savršeno jasni. Imamo čak i presudu Europskog suda koji kaže da je to je ok, da se ne može uzimati međunarodne preuzimati međunarodne obveze, dakle to se e, stalno radi, to se radi u prema svjetske trgovinske organizacije. Što se tiče pitanja gospođe Kalavedo, oni ne gledaju e, europsko pravo, već međunarodne obveze i e, ovaj parlament isto tako treba određivati koje se to međunarodne obveze preuzimaju. Zatim poslije pitanje o statistikama sds u cijeni i zaštiti investicija. Mislim da je moj prvi argument e, taj da e, investicije, odluke o investiciji ovise o tečaju, o razne investicije, o mnogo čemu. E, naravno, cilj je da se poveća, e, povećaju ulaganja, ali to je isto kao i osiguranje i ako imate dodatno osiguranje, to je u slučaju da nešto krene po krivu i to je relevantno. Evo ovdje u slučaju Argentine ili u slučaju UKOSat ko bi e, se postarao, e, tu imate 30 milijardi premije. Dakle, ovo je osiguranje, ali i zbog tog razloga SAD su e, ispregovarali ovakve sporazume sa određenim brojem država. Zadnje pitanje. Cijena Međunarodnog suda. Mislim da je ova ideja jako važna. Mi ne znamo koliko bi to moglo koštati, iskreno govoreći, dakle što god napravimo, napravimo moramo napraviti analizu, ali u svakom slučaju to je sekundarno pitanje sprema činjenice da li želimo tako što ili ne, jer ovdje se ne radi o europskoj politici, ali to je nešto na što prvo se moramo osvrnuti jako ozbiljno, da li želimo tako što ili ne. Hvala. Madame Betens. Hvala, Betens. Hvala, neću odgovarati na ona pitanja na koja je već dat odgovor, na ću na ona koje se odnose tipično na mene. Što se tiče sukoba interesa, onih koji su u postupku arbitraže, to je nešto čime se treba pomno pozabaviti. Treba napraviti e, popis onih koji će sudjelovati u arbitraži. Možda želite samo one bivše e, političare, hoćete možda samo pravnike ili ove ili one, ali o tome se trebate dogovoriti. Što se tiče pitanja o nacionalnim sudovima, Mislim bi bilo jako dobro da oni počnu primjenjivati i međunarodno pravo, neki to ne smiju zbog e, njihovog domaćeg pravnog sustava, drugi bi mogli, ali to ne čine. E, I treba vidjeti kako se na to odnosi i Europski e, sud. Što se tiče usporedba VTO-a, da, možete imati opravdanja E, neke e, međunarodni ugovori, ne oni iz Europske unije, to već koriste e, i u tom slučaju bi sve funkcioniralo baš kao i za VTO. Što se tiče djelatnika, oni koji se zalažu za okoliš i tako dalje, oni bi trebali zapravo moći sudjelovati u tim predmetima i sami pokrenuti tužbe. Međutim, da oni sami pokretnu tužbi morali bi se, zato uspostaviti novi sustav. Ja osobno bi bila za takav sustav, međutim ne znam je li on e, moguć. Hoće li SDS, pomoći e, povećati politički pritisak? Mnogi već sada pokušavaju lobirati političare kad god mogu. Prema tome, to može biti način da se napravi politički pritisak. Što se pak tiče e, nekih e, e, zemalja, primjerice Australija je obila odustala od i ali sad se ponošno njemu vraća. Isto tako treba doći do promjene vlade. Možda će neka druga vlada opet promijeniti mišljenje. Što se tiče odvjetničkih tvrtki, e, mnogi pravnici zarađuju manje nego ovi zastupnici, a što se tiče samih odvjetničkih kancelarija, ne znam ni za jednu koja ovisi isključivo o ISDS-u. Možda ih ima, ali nisam nikad čula za neku odvjetničku kancelariju koja je zarada ovisi isključivo o ISDS-u, a to dogovori su uvijek kao za svako područje prava. E, trebaju li e, vlade štititi prava i drugih dioničara? Da, to se uvijek treba e, tako napraviti kada se sačinjavaju međunarodni ugovori. Ja mislim da na kraju treba biti u cijelom sustavu više transparentnosti. rezultati se često poznaju konačne odluke, ali mislim da i za vrijeme samih pregovora se mnogo toga treba bilo daniti. Gospodin Zan. Evo, e, dobio sam nekoliko pitanja, pokušat ću brzo na njih odgovoriti. E, prvo pitanje je ZS i WTO. E, mislim da to što sugerirate moguće i to se može napraviti na različite načine. Dok pregovaramo međunarodne ugovore, mi moramo u preambulu i u samo tijelu ugovora e, staviti e, odredbe gdje se traži zaštita prava radnika, okoliša i tako dalje. Sve to može biti u preambule sporazuma kao i u nekim drugim odredbama. U e, međunarodnim ugovorima može se, na primjer, napraviti odredbe vezane za bonitetne mjere prilikom financijskog usluga i tako dalje. Prema tome, e, mogu se zaštititi politike i pravo na to da se regulira i sve to može ući u e, međunarodne ugovore. Drugo pitanje. E, pa, sporazumi i e, izravna strana ulaganja. Da, mi mislimo da je ovakav sustav zapravo polica osiguranja za investitore. I ono što je važno jest e, vidjeti e, kako a, vi, kakav je sustav u nekoj državi dakle jačina same upravne strukture, ali isto tako i zaštita na radu i mnogo drugih aspekata. Treće pitanje. Što bi bilo da nema ISDS-a i kako bi se to odnosilo na investicije? To je e, ISDS je jednostavno mehanizam provedbe e, samog e, ugovora, e, je se samo mali dio toga. I teško je dakle vidjeti koliko je ta međunarodni arbitraža dio e, toga, ali mi smo zapravo prilikom e, različitih e, sporazuma o ulaganjima se da postoje neki tri parametara koji određuju sve količinu ulaganja. Dakle, što se tiče ulaganja u siromašne zemlje, prošle godine i e, pretprošle godine više od polovine ulaganja bilo je usmjereno na zemlje u razvoju. A, oproste, moram zaključiti. A, e, nemate više vremena. Bilo su još tri pitanja. Ne, nažalost nemate vremena više. Dobro, hvala na posljednjim pitanjima kako izbjeći tu subjektivnost pa iskreno uklanjanje percepcije subjektivnosti e, najbolje bilo dakle da e, im da postoji stalni sud sa sucima no ako je to neizvedivo politički govoreći onda možete razvodniti tu percepciju subjektivnosti pristranosti i veze između osobne koristi i investicije tako što se napravi popis od više arbitratora od ovih dvadeseta koji trenutno postoje. Što se pak pitanja o europskom pravu i drugim e, mehanizmima za rješavanje sporova EU e, kao što je CITA, pa dopustite da budem e, jasan, Europski sud je jasan, čak i ljubomoran kada se tiče njegovom pravosudnom monopolu, on ima monopol nad tumačenjem europskog prava, on je zadnja instanca, ne radi se tu o tome da li se poštuje e, europsko pravo, već da li se slijedi europsko pravo od strane država, investitora i tu treba znati da li e, postoji da li se to valjano e, provodi, ali mišljenje 200 213 i 109 to daju naslutiti. A što se tiče distorzije nadležnosti e, suda, Europskog suda, nadamo se da e, će biti stvoren mehanizam e, koji će ukloniti to Ovdje moramo biti oprezni kada se radi o provedbi nacionalnih e, nacionalnog pravosuđa i ISDS-a. Ja ovo nastojim e, staviti, u, prikazati kao e, ilustrirati sa velikim međunarodnim brodom koji igra po međunarodnim pravilima koji priznaje stanovništvo i koji je pravedan i koji ima pravedan pravni sustav. Mi u svakom slučaju usvajamo međunarodne odluke kada su nacionalni sudovi pristrani. Evidences. Thanks. Thanks a lot. Thanks a lot to all and apologize to the second part of the game. Hvala, Ispričavam se na kašnjenju. Počinjemo sa e, daljnjim radom. Dame i gospodo, prelazimo sada na drugi dio regulatorni aspekt te tipa. Kao što rekao, ovo, ovim se nadovezujemo na e, konferenciju iz veljače prošle godine tada smo jako malo znali o o polju primjene e, poglavlja iz TTP-a koji se zove regulatorna transparentnost i koherentnost. Sada prelazimo na ključnu etapu pregovora jer se sprema dakle idućeg tjedna osma runda pregovora ttip tipa i bit će usredočena na regulatorni aspekt. Predsjednik komisije, komisija gospodin Timmermans i gospodin Štojble prešli su sada na e, praktične konkretne mjere kada je riječ o pristupu, dakle obradi konkretnih e, stvari kao što je ocjena utjecaja, sekundarno zakonodavstvo, smanjenje upravnog i administrativnog e, tereta i to sve u okviru pregovora između EU i sad Najprije ćemo čuti predsjednika komisije, zatim e, dva e, profesora. Jedan je već bio e, kod nas u veljači prošle godine, gospodin Almano, dakle ponovno vas pozdravljamo ovdje u ime Europskog parlamenta i tako je tu predstavnik Europske kog automobilske, europske automobilske industrije. Što se vremena tiče, evo, do sad je gospodin Alemane trebao već završiti svoj govor. Ne, pardon, gospodin Depininke, a gospodin Alemano bi bio usred svog govora. Dakle, dopustite vas zamolim, možda da ne iskoristite u potpunosti svojih 15 minuta uvaženi gosti tako da nam ostane još malo više e, vremena za pitanje i odgovore. Dakle, prvi gospodin Fernando de Pining, vršte dužnosti ravnatelja e, opće uprave trad Europske komisije. Imate riječ. Hvala, gospodin predsjedatelju. Predstavit ću vam e, regulatorne aspekte koji se odnose na te tip. E, dakle, predstaviti nekako temeljnih e, stupova pregovora, ono što nas čeka u budućnosti. Pa započnimo sa mandatom. Iz regulatornog gledišta ugovor ima za cilj uklanjanje nepotrebnih prepreka za trgovinu, a to uključuje i netarifne prepreke kako bismo dakle došli do najbolje moguće situacije korištenja svih mogućih instrumenata, a da se pritom ne dovede u pitanje mogućnost donošenja zakona i da se isto tako e, dovedu u pitanje prethodna postojeća prava. Mandat se odnosi na četiri sektora. Sanitarne i fitosanitarne mjere, o tome neću govoriti, to je kao sigurnost hrane. Govorit ću o ostalim temama, to su tehničke barijere za trgovinu, tehničke procedure, sukladnost, tehnički zahtjevi. Sve ono što omogućava prodaju određenog proizvoda određenoj državi. Zatim je tu regulatorna koherentnost općenite transversalne discipline koje jamče dobro zakonodavnu preksu i suradnju kako bi se izbjegla nekompatibilnost i nekoherentnost, ne su potrebne između različitih država, tu su i sektorske odredbe, posebni, posebne obveze koje eh, mogu biti uvedene ako je to potrebno određenim sektorima. Počnimo s sa nekim temeljnim načelima. Što je to regulatorna koherentnost? To je smanjenje nepotrebnih e, nekompatibilnosti e, u zakonodavstvu, recimo izbjeći dupliciranje, mm, dvostruko ispitivanje. U nekim slučajevima su oni e, opravdani, u nekima nisu postoje ponekad dupliciranje baš zbog povijesnih razloga, jer se to tako desetljećima radilo. E, recimo, jedna strana je razvijala svoje standarde, desetljećima nije gledala što druga strana radi. Pa u nekom trenutku je potrebno sjesti za stol, i vidjeti je li moguće racionalizirati procedure. U kojim slučajevima su naše naši zakoni ipak koherentni, odnosno usporedivi. Tu imamo različite instrumente, to je uzajamno priznavanje, recimo, ekvivalentnosti, usklađivanje zahtjeva u određenim slučajevima možemo isto tako uspostaviti zajednička pravila za obje strane, odnosno Može se raditi o primjeni međunarodnih pravila, odnosno disciplina. Što se tiče metode, mm, ona postati suradnja između e, zakonodavaca, to nije politički proces, to naglašavam. Radi se o procesu kojem e, regulator mora biti zadovoljan s onim što su učinile obje strane na temelju objektivne procjene podataka i činjenica. Sad ću vam objasniti što pak nije regulatorna koherentnost. Nije nam cilj eh, doći do općenitog uzemnog priznavanja mm, svim aspektima. Eh, to nije tehnički izvedivo neće biti do zajedničkog proizvodnje pravila, neće postojati tijelo te tip e, koje dakle, radi u ime e, vlada, neće doći do dovođenja u pitanje e, suverenosti strana. Svaka strana mora usvojiti pravila koja smatra da su bolja za nju i to sam htio jasno reći. neće biti pregovora vezano uz ciljeve, odnosno razine zaštite. I niti jedna od strana neće drugoj strani moći nametnuti svoj način rada, odnosno donošenja zakona. Ne želimo pak ni usporiti postupak eh, donošenja zakona. zbog zaštite javnih interesa. Ne želimo izmijeniti ravnotežu dionika u e, konzultacijama. Postoje određeni dionici koji su važniji od drugih, ali sve ih tretiramo jednako. Ne želimo da ekonomski ili trgovinski interesi e, prevagnu u odnosu na politike ne želimo da jedna od strana može reći svoje mišljenje e, na štetu druge strane. Dakle, nećemo imati 29. E, stolicu e, pri stolu svih, kojim sjede svi članovi i ne želimo stvarati transatlantska pravila koja su važnija od europskih pravila. Dakle, ni, u, ni na koji način ne želimo dovesti u pitanje zaštitu koju jamče europski ugovori. To nije moguće ni pravno, ni politički, ni tehnički, ni u Europskoj uniji, ni u SAD-u u prethodnim krugovima pregovora. Već smo proveli 300 sati u raspravi i u nijekom trenutku nitko nije išta predložio što bi moglo smanjiti razinu zaštite. Niti postoji razlog da bismo vjerovali da će se to dogoditi u budućnosti. Preuzeli smo dakle obvezu da zaštitimo interese javnih politika. Mi želimo surađivati u onim sektorima u kojima suradnja može biti korisna za obje strane i smanjiti troškove. Što se tiče regulatorne koherentnosti u ovom poglavlju postoje određene dobre regulatorne prakse. E, tu se opisuje regulatorna suradnja, E, primjerice putem razmjene e, regulatora na zahtjev na način da svaka strana zna što se događa u okviru druge strane i e, eventualno kako bi bilo moguće učiti jedni od drugih pri pronaženju rješenja koji će svima odgovarati i to u korist regulatornog procesa. Postoje sektori od zajedničkog interesa, naravno. Nema smisla raspravljati o sektorima u kojima imamo potpuno različit pristup. Moramo podržati međunarodnu suradnju na području donošenja zakona, odnosno regulatornom području, kako bismo mogli povećati trgovinsku aktivnost i smanjiti troškove. Isto tako trebamo koristiti eh, načelo predostrožnosti. U SAD-u od SAD-a smo zatražili dakle, da primijene to načelo, međutim, ključno je da svaka strana jamči eh, regulatorni sustav, eh, odnosno poštuje regulatorni sustav druge strane u ovom trenutku dovršavamo tekst e, koji se toga tiče i nadamo se da ćemo o tome razgovarati već sljedeći tjedan i da će biti brzo i objavljen. Što se tiče suradnje, odnosno tijela za regulatornu suradnju. Dakle, te tip neće imati zakonodavna, dakle to tijelo neće imati zakonodavna e, prava, neće moći kontrolirati regulatorne projekte s druge strane, dakle neće se moći blokirati donošenje određenog akta na drugoj strani e, i ovo tijelo neće druge strane omogućiti da ospori e, normativne odluke prve strane. Dakle, radovi bi trebali biti transparentni. Sektori o kojima se ovdje radi, dakle, za te sektore želimo ostvariti određene ciljeve od zajedničkog interesa, primjerice u sektoru u automobilske industrije, informacijske tehnologije, kemijske industrije možda je u trenutku prerano da bi se o tome govorilo, ali u tim sektorima i određeni razvoj zajedničkih interesa, pa evo jako brzo samo ću dati e, neke primjere, John je o tome već e, i govorio. Što se tiče automobilske industrije, htjeli bismo doći do uzajamnog priznavanja ekvivalentnosti većeg broja propisa. Što se pak tiče kemijske industrije imamo potpuno drugačiji sustav, dakle eventualno priznavanje bilo bi teško. Moramo osmisliti praktičniju suradnju, možda procijeniti eh, usklađivanje metoda eh, kako bismo izbjegli dupliciranje, nepotrebno dupliciranje. Isto tako, što se tiče vremenskih okvira i rokova eh, zakonskih instrumenta razvijenih strane, to je isto tako naš cilj. Što se tiče sljedeće točke, eh, možda sad prerano da govorimo o rezultatima, eh, dolazimo iz različitih položaja, što se, dakle, polazišta su nam različita što se tiče zakonodavstva, tehničke barijere e, su mnogobrojne. Želimo ipak nastaviti sa transparentnim procesom jer javnost mora znati što se događa. Nastavljamo sa objavom tekstova, e, pokrećemo otvorene javne rasprave i na kraju treba reći da je puno toga što treba učiniti kao što je već i puno toga učinjeno, ali dakle e, još puno toga preostaje što se tiče e, javne rasprave u kojem sigurno želimo sudjelovati u svakom trenutku. Zahvaljujem e, što ste prišli malo vremena. Da ću sada riječ Alemanu za Lemo, izvolite. Hvala. Prije nego što počnem, e, moram vas upozoriti na sljedeću činjenicu, a to je da ću e, ovdje zapravo se nadopuniti na jedan e, rad koji sam ja pripremio za Europski parlament 2014. godine za izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim američkim državama. Dakle, e, u okviru toga moram reći da se TTIP zapravo uvelike osporavao. Postoje različita mišljenja o tome u državama članicama, ali ipak javnost zanimaju e, tri teme i dakle svako je Europski parlament. Prvo je stupan transparentnosti, drugo je ovo o čemu je govorio predstavnik komisije, a treće ono što se govorilo na prvom panelu. Dakle, prvo što moram reći jest e, da je TTIP zapravo puno više od toga. Radi se o pitanjima političke i demokratske kontrole ovog trgovinskog sporazuma. Međutim, kada taj, ako zapravo taj e, sporazum stupi na snagu, onda će biti i pitanje provedbe jako važno. Treba li se dakle TTIP usvojiti? E, treba e, vidjeti koji su angažmani na jednoj i na drugoj strani. Kada bi vas pitao što je to TTIP i kada bi svako o tome promozgao, onda bismo vidjeli da e, su e, i oni koji su za i oni, koji za bi rekli da je to nova generacija e, trgovinskog sporazuma. Oni koji su protiv bi zapravo rekli e, da je ovo neka vrsta novog međunarodnog sustava. Ne, trebamo se možda ipak zapitati zašto i čemu takav sporazum. Jasno je da takvi pregovori u današnje vrijeme e, znači da se treba baviti određenim vrstama barijera koje su se godinama zvale bezcarinske barijere, dakle one u domaćim propisima. Na koji način se treba s njima nositi? Do pa nije došlo u vakumu. E, mi znamo koji su nedostaci sustava VTO, a i upravo zato smo i govorili o tome. A isto tako TTIP je e, nešto što se nadovezuje na ono što postoje već desetljećima u trgovinskim odnosima sa SAD-om. Postoje međunarodni sporazumi o sektorskom e, tipa iz mnogih stvari. Posljednji u nizu je onaj o ekološkim proizvodima. 1995. počelo se govoriti o, mogućnosti da, li da države članice trebaju se držati onih tehničkih barijera koji se odnose na zaštitu zdravlja. S druge strane, Europska unija kaže da se Oproste, možete li usporiti, jer vas prevozili uopće ne mogu pratiti. Kada se dakle gleda iskustvo VTO-a, jednostavno vidimo da iskustvo VTO-a nije dovoljno. I e, tu je vjerojatno razlog zašto se uvodi TTIP i upravo na način na koji se razvija. TTIP zapravo želi da dođe do e, dalje liberalizacije trgovine. Ako pogledamo što su njegovi sastavni dijelovi e, i što je potka svega, to je zapravo činjenica na to kako dolazi do reguliranja više nego što je predmet reguliranja. Drugim riječima, ako se slijede slični postupci, vjerojatno će oni doći do sličnih rezultata. Na taj način se smatra da će doći do veće konvergencije u sustavima regulative. E, recimo, primjer toga je neformalna e, dogovor sa Kanadom, ali isto tako i SIDA. TTIP će pokušati stvoriti međunarodnu regulativnu siradnju koja će biti stalne prirode. I e, vjerojatno će uspjeti premostiti razlike koje su često ideološke prirode i tako će se napraviti sporazum koji je otvoren za dijalog. Ja često studentima govorim, a vi sigurno bolje od mojih studenata razumijete e, koja su sve stvari ovdje u igri, ali ipak ću vam pokazati ovaj temu, dakle horizontalne discipline koje će se u budućnosti koristiti kako bi se regulatori u pojedinim sektorima dogovorili ali isto tako e, da se već sada za vrijeme pregovora postigne i vertikalan, dakle sektorski pristup. Sve to treba e, napraviti određenim rokovima. To je zapravo i e, pametan pristup jer se i horizontalno i vertikalno materija treba dovršiti do kraja pregovora. Ako gledamo na područje primjene, o čemu je govorio predstavnik komisije, sve e, opće mjere koje bi eventualno mogle imati utjecaja na transatlantski sporazum su one o kojima se sada treba raspravljati. Možemo se pitati a koje su te teme. Tu bismo trebali imati više znanstveni pristup, ali s obzirom na zakonodavstvo koje se usvaja kako u Europi, tako u SAD-u, onda bismo mogli reći da u SAD-u su uglavnom to nezakonodavni akti, koji govore o izvršenju, odnosno o provedbi do odluka e, Američkog kongresa. Dok e, one koji su doneseni u Europi e, su one koje možda postavljaju ovdje otvaraju pitanja. Što se tiče stalnog foruma, zapravo Cilj je da se napravi jedan sustav ranog uzbunjivanja kako bi se rano ustanovilo koje će e, regulativa imati utjecaj na e, regulativu druge strane. Želimo li biti bliski stvarnoj situaciji, onda moramo vidjeti da ta horizontalna disciplina se treba primijeniti na nove odluke, one koje ne postoje sada, već će se napraviti u budućnosti i oni koji su već postojeći, a horizontalni pristup će vjerojatno moći e, premostiti razlike. Oni koji donose politike, molim vas usporite, kaže predsjedavajući. Uglavnom se odlučuje za procjenu regulatorne kompatibilnosti. To znači da donositelji zakona s jedne i druge strane se moraju postavljati pitanje o rješavanju e, određenih e, problema. A analitičke studije koje se mogu uspoređivati će vjerojatno biti rezultat toga. A isto tako E, treba se postaviti pitanje, treba imati različite odgovore na iste, odnosno slične probleme. E, I sve to zapravo odražava se na način rada. E, proces vjerojatno treba početi baš kao u primjeru odnosa između SAD i Kanade, gdje dionici traže da oni koji donose odluke pregledaju koje moguće ekvivalencije među različitim normama postoje. E, čuli ste o velikom boju primjera, a uskoro ćete čuti i primjer automobilske industrije koji e, vrlo jasno govori o tim pitanjima. No, pitanje je znači li to uravnilovka na niže, što znači da E, regulatori s jedne i s druge strane na taj način su neko ponukati da e, spuste standarde. E, Odgovor bi trebao biti negativan. Ono što je ostvarano do sada trebalo bi se sačuvati. A strane će obazivati sporazum samo ako se isti postigne. Ako se ne, I onda sve što nije u skladu s tim predstavlja kršenje. Moramo se također zapitati hoće li se sporazum postići i hoće li se on usvojiti. I ko će ga provoditi i što će se dogoditi jednom kada taj propis stupi na snagu. Tu predlažem da napravite razliku između trenutka kada se primjenjuje horizontalna disciplina, dakle, traži se moment kada će e, početi razgovor između regulatora u SAD-u i u e, a, Evropi. A s druge strane je jednom kada se dogovor postigne po sektorima kako će ga svatko provoditi u vlastitom pravnom sustavu. Pitanje koje je vama od interesa jest e, kakva je uloga suodlučitelja u tom e, procesu. Naročito oni koji donose odluke e, u javnim tijelima. Primjer za to je jedno takvo regulatorno vijeće za suradnju koje bi se mogla primjenjivati po sektorima. A drugo pitanje je tko će sjediti u takvim odborima, da li samo zakonodavci, regulatori ili pak predstavnici pojedinih sektora. I tu zapravo se nalazi i glavna poruka koju vam nosim, a to je da TTIP ne bi zapravo se trebao usmjeriti na ono što se može čitati u medijima, već na nešto puno više nijansirano. Titul će vjerojatno biti vrlo inovativan mehanizam koji će otvoriti e, postupke donošenja zakona i vidjet će se koja dakle dva standarda postoje i tu će se opet otvoriti jedan zakonodavni postupak. Dakle, treba će i vaša suradnja u tome, vaše sudjelovanje kako bi se politički odobrio cijeli postupak. Postoji dakle potreba da sve bude učinkovito, postoji potreba da e, tu rade regulatori, ali isto tako i e, politička tijela. SAD i Europska unija moraju e, biti e, ti koji će odlučivati hoće li e, uvoditi nove regulative, a, ali ovakav jedan nov način suradnje će zahtijevati jednu novu vrstu demokratske, demokratske kontrole. Dakle, kada razmišljate o svemu tome, morate zamisliti most koji će e, jednostavno s jedne strane imati Europu, s druge strane Ameriku, a regulatori će se morati odlučiti da ga koriste. Hvala. Sada predajem riječ profesoru Fisanu, profesor javnog prava i teore prava iz sveučilišta Bilford. Imate riječ. Hvala. Zaista vam zahvaljujem što ste me pozvali. Ja sam e, sa zadovoljstvom prihvatio poziv. Prije svega, dakle, govorit ćemo o sadržaju normi. Prva točka je prilično kratka. E, SAD i Europska pokušava pokušavaju doći do toga da odluka vezana uz tip prođe uz nekoliko ispravaka. Kongres će onda moći odlučivati o pojedinim izmjenama. To je prilično neuobičajeno za međunarodne sporazume. Kongres, odnosno parlament, obično kaže da ili ne određenom tekstu sporazuma, a da ga ne može pritom mijenjati. Radi se o interesantnom e, modelu, taj model koji su predložili Amerikanci. Kao drugo, kada se govori o regulatornim tijelima budućnosti vezano uz te tip, ne možemo predvidjeti budućnost, ali što se tiče CETE, ako sam dobro pročitao, a pažljivo sam čitao, tu se navodi da za različite sektore postoje nadležni odbori za carinu, za druga pitanja. Ti odbori moraju izraditi prijedloge. za zakonodavstvo za koje su oni nadležni. I zajednički odbori moraju donositi obvezujuće odluke za strane i dakle pri svakom odboru e, prisutni su predstavnici svake od strana. Te obvezujuće odluke donose se u odnosu na sektore koji su eksplicitno navedeni u sporazumom. Ovdje dakle imamo recimo zajednički odbor koji može donijeti obvezujuće odluke, kaže sporazum. Postoji e, određeni strah da bi ti odbori mogli dovesti u pitanje suverenost država da bi mogli dakle umanjiti demokratsku legitimnost. Ovi se odbori bave detaljima, specifičnim pitanjima, recimo e, izuzećima na području carina, recimo u dokumentu od 600 stranica koji se tiče svih onih proizvoda koji ne spadaju pod uobičajene kategorije za e, carinska pitanja, a odgovorni odbor za carinu može donijeti e, obvezujuće odluke baš o tim pitanjima. Ne mogu biti donesene odluke koje su protivne odlukama nacionalnih parlamenta. Dakle, kompetencije parlamenta nisu dovedene u pitanje. Međutim, tu se događa da ove odluke nisu opozive. Dakle, ako recimo njemački ministar prometa odluči da postoje nove pravila za prijevoz, za promet, a parlament se s tim ne slaže. E, pravilo ne može biti doneseno. A ovo pravo opozivanja bit će ukinuto. Dakle, postoji demokratski problem. A pa to utječe i na standarde, odnosno na, na propise. između Europske unije s jedne strane i kanadske, odnosno američke vlade s druge strane, trebalo bi odlučiti dakle da e, europski predstavnici imaju demokratsku legitimnost, ali, da, ali ako dakle se nastavi postupati u ovom smislu, onda neće biti te demokratske legitimnosti. E, to je jako važno iz e, pravnog i demokratskog gledišta, mada se možda ne čini tako. Kao drugo, zaštita potrošača i okoliša. Pregovarački mandat e, ttip sadrži sljedeće. svi žele zadržati visoke standarde za zaštitu okoliša i potrošača. To je navedeno i u preambuli. E, međutim, ako pažljivo čitate, vidjet ćete upućivanje na članak 20. gata e, koji se može tumačiti u svjetlu mjera SPS, odnosno sanitarnih i fitosanitarnih mjera u okviru pregovora postoje dvije oprečne filozofije. S jedne strane, u Europi postoji mm, načelo predostrožnosti, to jest ako ispod e, praga rizika postoji određena sumnja vezano uz e, neku opasnu Um, temu, um, na temelju načela predostrožnosti može se zabraniti određena tvar, određena tipologija ili već nešto drugo, primjerice fracking, um, moguće je to dakle zabraniti u Europi. U SAD-u, to već znate, do, u kontekstu rasprava vezano za klimatske promjene, ako ne postoji znanstveni dokazi, jednoglasni dokazi protiv toga, aktivnosti treba odobriti. Dakle, sustav zaštite okoliša u Americi slabiji je od našeg a isto tako i zaštita okoliša. Europska je unija pokušala uvesti u sporazum sustav zaštite okoliša koji još ne postoji. Za, do, za situacije do kojih još nije došlo ni u jednoj državi članici, ako želimo E, izbaciti ovo načelo predostrožnosti i dovršimo u pitanje cijeli sustav. A to je opasno, jer investitor, primjerice, može doći, e, puno zaraditi u Europi i onda ako od ustečaj e, sve svoje, sav svoj profit prebaciti u Švicarsku nakon što recimo zabrane određenu tehnologiju. Naši standardi zaštite okoliša i potrošača nisu važeći u SAD-u. Što se tiče fitosanitarnih i sanitarnih mjera, u CETI E, spominje se baš da je sporazum SPS e, cjeloviti dakle dio sporazuma i to je odredba iz članka drugog e, ugovora o sps i može, stvarati, može stvoriti određene teškoće. Ne smijemo ponoviti grešku, ne želim reći da VTO loše funkcionira. ali posljed, e, riskiramo fatalne posljedice. Što se pak tiče energije, treća točka. Europska komisija je odobrila e, direktivu o koncesijama prema kojoj bi vodoopskrba e, bila dijelom javne nabave, dakle bilo je moguće privatizirati. Right to Water je europska inicijativa koja je bila uspješna u dva, dva smisla. prikupljeno je dovoljno potpisa i Europska komisija bila je primorana odstupiti. E, komisija ima posljednju riječ, a što se pak tiče CETE, još uvijek postoji obveza što se tiče međunarodne javne nabave i ovdje ponovno nalazimo vodoopskrbu, e, obradu e, otpadnih voda i tako dalje. U Europi došlo je do demokratskog pokreta protiv direktive o koncesijama. A kada se govori, E, govori o javnoj nabavi, naravno da se onda e, odabire najpovoljnija ponuda. Ekonomski standardi, standardi vezani za zaštitu okoliš, e, smanjenje tarifa, ti europski standardi jako su visoki kada ih se usporedi sa međunarodnim kontekstom i ne poštuje ih se u javnoj nabavi izvan Europske unije. razna nacionalna, regionalna, europska tijela mogu ovdje nametnuti te standarde u Europi, ali izvan nje ne. Hvala vam na izlaganju. Sada predajem riječ gospodinu Eriku Jonartu, glavnom tajniku Europske udruge proizvođača automobila. Izvolite gospodine. Hvala predsjedavajući, hvala što sam mi mogućnost eh, da vam iznesem eh, ovdje konkretno što TTIP eh, može značiti za automobilsku industriju. Naša organizacija predstavlja 15 najvećih europskih proizvođača automobila u Europi i želim iznijeti nekoliko činjenica i brojki jer na kraju razlog zašto smo toliko glasni glede te tipa je da mislimo da je to jako važno za našu industriju, ali i za javna mjesta. Jer mi trenutno u našoj industriji e, izravno i neizravno zapošljamo 7 milijuna ljudi, a interes za naš sektor u Europi prvenstveno e, je taj što se ovdje radi o izvozničkom sektoru. Mi proizvodimo više nego što prodajemo u Europi i TTIP e, u biti izvozimo više nego što proizvodimo i TTIP je mogućnost da se još više izvozi i da se još više zapošljava u Europi. Trenutno naš sektor e, ima e, pozitivan neto trgovinski doprinos porezni od 95,1 milijardi eura. Kada gledamo izvoz iz Europe u SAD na godišnjoj razini približavamo se jednoj E, milijunu jedinica. Kada gledamo uvoz iz SAD-a u Europu, dolazimo do brojke 200.000 tisuća jedinica. Dakle, više izvozimo trenutno nego što uvozimo, barem kada se radi o automobilskom sektoru. U TTIP-u udružujemo snage sa kolegama iz SAD-a, dakle ASEA, AAPC i Alliance e, predstavljaju e, automobilski sektor u SAD-u i u potpunosti su sukladni sa e, stavom koji mi želimo zauzeti u ovim pregovorima o slobodnoj trgovini. Mi želimo jedan sveobuhvatni sporazum, a ne samo uklanjanje poreza, jer ovaj jedinstvena prilika da se riješi pitanje netarifnih e, barijera i to u jednom poduhvatu. E, sad, naravno da smo svjesni e, zahtjevnosti ovog poduhvata i ima razlika između onoga što očekujemo od, što se može očekivati od trenutnih regulativa i od budućih. Što se tiče trenutnih, a tome je već govorio predstavnik komisije kada je govorio o e, alatima. E, mi smo za međusobno priznavanje europske i američke e, regulative, ali također smo selektivni jer smo svjesni da je zadatak koji je pred nama ogroman, tako da smo susredotočili svoje rasprave isključivo na ekvivalence sigurnosnih e, uredbi. Dakle, za sve će biti u potpunosti nemoguće. Mi smo usredotočeni sada na e, e, pravila o sigurnosti, osobito kada se radi o putničkim vozilima, kada je riječ o kamionima, u biti o motorima za kamione, onda bi se tu trebalo usredotočiti na međusobno priznavanje ekvivalenti standarda za emisije, odnosno za standarda za zagađivanje a u buduće ćemo ići e, na e, harmonizaciju. Kada se osvrnemo na trenutne postojeće razlike, a sad se želim nadvezati na ono što je jedan predstavni govornika rekao o e, što i kako. Dakle, želim se usredotočiti na ono što. Koje su razlike između sektorskih uređivanja između SAD-a i Europe? Sve se to svodi na to da u Europi imamo homologaciju za vrstu, za tip vozila, dakle možemo samo prodavati vozila kada ih e, odobre nacionalna tijela i potvrde da su u skladu s određenim e, normama, uprav, e, pravilima, a u SAD-u kada se govori o sigurnosti tu postoji sustav samo certifikacije. Dakle, proizvođači moraju potvrditi i certificirati da su sukladni s mjerama, a onda regulatorna tijela mogu napraviti proizvoljne kontrole o tome da se zadovoljavajući mjere ili ne. Neću ulaziti u detalje. U svakom slučaju e, ovi dokumenti su vam na raspolaganju pa se možete osvrnuti na njih e, detaljno. A kada gledamo e, na ono što, što su te regulative. U Europi mi smo prvenstveno usredotočeni na jednu, s jedne strane na globalne tehničke uredbe, a s druge strane na UN-ove regulacije i europske. što se sad tiče ima GTR, globalne tehničke regulacije, a iz druge strane što sigurnosti tiče, tu su sigurnosni standardi, odnosno mjere i e, sigurnosne, e, odnosno regulativne mjere koje e, se same određuju. Dopustite da to korak po korak analiziramo. Ovdje imamo evo prikaz onoga što imamo u Europi. Ovdje imamo ekonomsku e, UNECE i e, WP29 iz Ženeve, dakle 29 e, članica, država članica među kojima i države Europske unije, ali bez SAD-a. Oni se bave sa širokim poljem standarda, dakle rasvijete, E, pojasevi, sigurnosni pojasevi i tako dalje. Dakle, evo, ovdje imamo UNCE regulativu i oni e, tu imaju jako uznapredovao uzna, napredan e, niz mjera, 28 koji reguliraju naš sektor, zatim imamo specifične europske regulative E, odredbe e, što se tiče e, sigurnosti, sigurnosnog pojasa i tako dalje. A onda jedni drugi primjenjuju globalne tehničke uredbe koje moraju poštovati i a na američkoj strani imate sigurnosni standard koji je primijenila e, UNECE koji e, su odgovorni Američkom kongresu. I te mjere onda e, se primjenjuju po načelu samoprimjene, samoregulative. Oba ova skupa mjera jamče jako visoku razinu sigurnosti putničkih automobila međutim od proizvođača se traži zbog toga da se pravi drugačije strukture i dizajn e, auta e, u SAD-u i EU, različita zrcala, različita struktura e, auta, različita svjetla, farovi, dakle razlike koje nužno ne stvaraju, to su razlike koje nužno ne stvaraju dodatne sigurnosne zaštite i to je zaključak e, do kojeg dolazimo, naši članovi rade na obje strane oceana, dakle kao prvo zadovoljavanje tih različitih e, mjera je e, skupo, a nije niti jedna niti druga učinkovitija, samo su različite. I usklađivanje tih pravila je nešto što će biti predstavljati veliki izazov s obzirom da su samo pravila različita sektor je to već pokušao ranije, dakle uskladiti e, ovo e, prije tijekom transatlantskog poslovnog dijaloga i nismo uspjeli, dakle učit ćemo i svojih grešaka i zato smatramo da rješenje za postojeće, a ne buduće e, pravilnike jeste da se priznaju ekvivalence postojećih pravila. Dakle, mi smatramo da europske i američke, e, e, europske i američka pravila ostvaruju jednake sigurnosne zahtjeve i e, da se neće ni, time smanjiti sigurnost niti američkih niti europskih vozila. Što se tiče poslovnih vozila ili kamiona, cilj je dakle, da se napravi ekvalenca glede emisija. U, mi to nazivamo u Europi Euro 6, a u Americi IPS 10 i evo ima jedna Washingtonska e, neprofitna e, organizacija koja, se, koja je napravila procjenu e, o ovome u Europi, usporedno u Europi i SAD-u, došla je do zaključka da su zaključci jako ekvivalentni i najbolje rješenje tako bilo, dakle da se dođe do jednakih pravila emisijama. Dakle, mi trenutno prikupljamo podatke od svojih članova da potvrdimo, ustanovimo da su e, i jedna i druga norma takve da e, nameću jednake e, kriterije. Kako mi možemo dati doprinos ovim pregovorima? Jer što se nas kao industrije tiče, najlakše bi bilo da kažemo, eto mi to hoćemo i sad vi to napravite. Ali ovo je kompleksan dosje i zato smo se složili da je uložimo u neke studije i svaki put kada imamo E, sastanke dion, svaki put imamo sastanke dionika na pregovorima i mi im tada e, damo e, na raspolaganje ne samo komisiji već svim dionicima žurirane podatke na temelju tih istraživanja. Evo sada imaju dva koja su u tijeku, jedno izvodi sveučilište Michigan u SAD-u i sveučilište Trumps u Švedskoj koji rade na putničkim automobilima i sigurnosti E, podacima e, o e, prometnim nezgodima u Europi i SAD-u. Sada smo u zaključnoj fazi studije i studija će biti jako brzo stavljena na raspolaganje. Zasebno od toga često dobivamo pitanja gospodarske prirode i radimo sa američkim istraživačkim centrom, sa našim institutom za konvergenciju i svi rade na te tipu no e, zasigurno je najveća prilika mogućnost e, regulatorna konvergencija. Dakle, ako gledamo sada pravila tako kako jesu što se tiče e, barijera, istraživačko tijelo u Jednoj kraljevini smatra da je da to predstavlja 26 posto carinskih nameta. Dakle, kad bismo to mogli ukloniti, to bi bilo velika ušteda. Što se tiče uklanjanja poreznih nameta, uvoz i to bi povećalo e, izvoz u SAD čak e, za više od 100%. Ponavljam, e, carinska ušteda je nešto bi moglo biti jako važno, ali što se nas tiče najveća ušteda bila E, konvergencija pravila i zato se zalažemo za sveobuhvatni sporazum koji bi trebao obuhvatiti i e, e, konvergenciju pravila i zaključno predsjedniče želim reći sljedeće što se nas tiče mi doživljamo te tip kao mogućnost da se ukinu regulatorne prepreke za postojeće pravila. Mi u svakom slučaju nipošto ne želimo smanjiti nikakve kriterije, želimo međusobno priznanje ekvalenti postojećih sigurnosnih mjera i za, za buduće, za buduće odluke želimo da dođe do harmonizacije. Budite, ne zaboravite da e, automobilska e, industrija predstavlja 10% EU, SAD gospodarske razmjene. Dakle, to bi za sve bilo od ogromne koristi. To bi ojačalo i Europsku uniju i SAD kao e, velike svjetske proizvođače automobila i ponavljam, mi, smo i da, mi se i dalje zalažemo, zato smatramo da ovdje postoji velika mogućnost za Europu, za radna mjesta, za gospodarski rast, i zahvaljujem vam još jednom na ovoj mogućnosti da vam iznesemo svoje mišljenje i dalje smo spremni da surađujemo. Hvala. Hvala i vama. Došlo je vrijeme za pitanje zastupnika. Gospođa Keller prva ima riječ. Hvala. Hvala svim govornicima. Zapravo i nemam neka E, prava pitanja. E, htjela bih čuti što misli komisija o ovome što su nam iznijeli govornici. E, vi govorite o svim stvarima koje regulativa ne radi, ali što radi? Vi govorite o tome da ona promiče, uslađuje i tako dalje. To su ciljevi, to nisu stvarne djelatnosti. Dakle, zanimaju me što, ona, što to konkretno znači. I e, još jedna stvar, vi govorite o sporazumu koji je živ, ali mi se možemo sada zapravo dogovoriti o jednom sporazumu koji je zapravo tek napola sporazum i kasnije će ga se nadopuniti. Komisija nam kaže da će nam suradnja, regulatorna suradnja zapravo e, donijeti svu tu dobit. Kako je vaše mišljenje o tome? Hvala gospodin Šolc ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja imam pitanje za komisiju. Precizno pitanje. E, putem ove regulatorne suradnje Postojat će i novi sustav, odnosno postojat će određena pitanja vezano zakonodavstvo oko koje ćemo se morati složiti. Što komisija misli o tome? Jer, e, naravno, u ovom trenutku moramo se pitati i tko određuje pravila. Jesu li to investitori, poduzeća, u okviru sudjelovanja u sporazumu ili su to zakonodavci ili zakonodavna tijela koje možda definiraju pravila i predstavljaju interese, javni, e, odnosno javni interes. Gospodin ima Hvala predsjedniče. Najprije Želim zahvaliti, čestitati profesoru Andreasu Fizanu e, na analizi koja potvrđuje i moju analizu glede opasnosti CT i TTIP-a. Imam dva pitanja za predsjednika komisije. Traže kako nas e, umiriti glede harmonizacije pravila. Objasnio nam je da e, TTIP u biti nije tako ni opasan, da je jako malo oblasti na koje koji će se ticati, a dao nam je samo jedan valjan primjer harmonizacije usklađivanja, e, a to je na kraju e, razradio jedan drugi govornik, a tu se radi o automobilskom sektoru. Prvo pitanje, može li nam dati e, primjer drugog sektora koji će biti od koristi u harmonizaciji CTP-a? Drugo pitanje, oznaka porijekla, tiču, oznake porijekla, ti proizvodi ti dobili su E, mandat za pregovore u, za komisija je dobila mandat za pregovore u okviru pregovora o TTIP-u. Da li nas komisija može e, uvjeriti i umiriti da li će ta pravila biti o, o porijeklu e, ispoštovana ili ne. Gospodin Fos, imate riječ? Hvala. Imam pitanje gospodina Pininga. Prije svega, u jednoj važnoj njemačkoj publikaciji e, govori se o američkim stavovima. Ja sam vas htio pitati kako stvari zaista stoje. Nisam e, dobro shvatio. Vi ste govorili o tom pozivanju na VTO, na GATT da se radi o kritičnoj situaciji, ali čini mi se da već znamo da je to nešto što već postoji, pravo koje već postoji koje treba primijeniti, odnosno koji se primjenjuje. Što se toga tiče nisam jako kritičan, ali što se tiče pitanja vode, se odnos, to se odnosi na pitanja u kojem su općine odlučile se za privatizaciju vodoopskrbe. Mm, pa vezano i uz javnu nabavu, ali nije to ono što sam htio reći. Ima i onih koji kažu da vodoopskrba nije e, toliko bitna u trenutku ako je ono pod nadležnosti općine. Želite još nešto dodati? Pa, da, zapravo, ispričavam što su se ponovno uzimam riječ, ali e, neki nam kažu da na decentraliziranim razinama se također traža da e, bude učinkovita. Meni zapravo zanima o kakvoj se toj razini radi, je to regionalna, administrativna razina? Molim možete se, e, vi nisam uspio pročitati vaše ime, gospođa Rodriguez, izvolite. Naša hvala predsjedniče. Ispričavam se, morao sam izaći nakratko, tako da sam izostao s jednog dijela rasprave koji čini mi se je bio jako zanimljiv, a i rasprava je bila jako konstruktivna očito. Imam jednu stvar koju želim reći i par konkretnih pitanja. Dakle, ono što sam htjela reći najprije. Jedno od osnovnih načela koji se tiče trgovine prema jednakim pravilima jeste pitanje netarifnih barijera, dakle e, pravila, tehnička i administrativna pitanja. Veliki broj e, europskih zastupnika iz odbora INTA, a i vjerujem i u drugim odborima, mogao se osvjedočiti s kakvim poteškoćama su e, suočena poduzeća kada žele stupiti u trgovinsku razmjenu. I tu ima velikih e, očekivanja, nadamo se i očekuje se da će se ukinuti te e, barijere. Imam sljedeće pitanje, da li možemo biti na visini očekivanja ili bi TTIP mogao izazvati određene frustracije glede tih ključnih pitanja. Kao drugo, želila bih čuti što mislite o uređivanju radnog prava e, u okviru TTIP-a, da li će biti moguće u okviru TTIP-a da dođe do sporazuma, a da ne bude smanjenja kriterija i konkretno bih želila znati da li je moguće izbjeći da dođe do važnih odredbi koje će se dodavati na već usvojene e, odluke. Sada naši uvaženi gosti će moći evo, odgovoriti na pitanja. teoretski biste trebali dobiti po minutu i po. Ne, tu se samo šalim, ali molim vas da ne govorite dugo. Hvala. Žao mi je ali mislim da će kvaliteta mog odgovora ovisiti o tome koliko ću vremena imati. Mogu reći par općih mjesta, a mogu e, odgovoriti i detaljnije. E, što bi radilo takvo tijelo za suradnju? Pa prije svega nadziralo bi provedbu odredbi sporazuma, e, suradnju među regulatorima i isto tako bi e, moglo praviti planove za suradnju kako bi dakle zakonodavci s jedne i druge strane znali na kojem području mogu surađivati. Isto tako, naći ona polja na kojima su više kompatibilni. I isto tako vidjeti koja su područja više od interesa za jedno nego za drugu stranu. To je forum koji je konzultativne prirode, a ne toliko onaj koji donosi odluke. Što znači da je to jedan živi sporazum? To jednostavno znači da se sve odredbe za sve sektore neće moći dovršiti. Biće mogućnost suradnje, nove vrste suradnje, a mi moramo napraviti sporazum koji će imati takve okvire da ta nova suradnja bude naknadno moguća. Sada uopće ne znamo kako će to sve skupa izgledati, no prije tih novih modaliteta suradnje moramo e, napraviti konzultacije unutar Europske unije. E, to su zakonodavna tijela koja su nadležna za ovakva pitanja Mi koje se moraju međusobno konzultirati. Tražili ste i neke primjere drugih sektora, primjerice farmaceutski sektor. Tu bi se moglo međusobno priznati inspekcije e, farmaceutske industrije i certifikacije medicinskih uređaja. Tako da tu ne bi došlo do e, podvostručivanja rada, a isto tako bi se moglo raditi i o kvaliteti farmaceutskih substanci. Na taj način ne bi se uvijek trebalo e, tražiti dva puta dozvolu e, za pojedini lijek ili tvar. Kao što sam spomenuo, e, tijelo, e, odnosno nitko neće imati mogućnost donošenja odluka, niti se obje strane mogu dogovoriti o bilo čemu što će imati trenutno primjenu i to e, koja će dakle izravno se moći tako primjenjivati. Što se odluči u TTIP-u mora se podvrći demokratskoj kontroli. Tu ne smije biti demokratskog deficita i isto tako što se tiče pravila VTO-a i fitosanitarnih mjera, e, TTIP nije jedini gdje se takve obveze postoje. One postoje u drugim sporazumima. E, Spomenuli smo također i e, komunalije. U svakom slučaju mi ovdje govorimo o područjima koja su već otvorena za konkurenciju i e, prema dakle državnom sporazumu o e, javnoj nabavi te su sve aspekti regulirani. Što se pak tiče razine, naš je izvorni e, prijedlog zapravo da se radi na jednoj visokoj razini druge razini e, države, to i tako dalje, ali možda bi se moglo e, staviti i na razinu država članica Međutim, to je nešto što je vrlo kompleksno i na to će se trebati vratiti kasnije. A kako će se ovo zaživjeti, e, to je zapravo vrlo velika nepoznanica što se vremena tiče primjerice. Znamo koliko je trebalo da zaživi i unutarnje tržište e, prava radnika neće apsolutno E, biti smanjena i e, kada govorimo o novim regulativama, druga strana treba znati e, postoji li bilo što što bi moglo predstavljati određenu vrstu barijere. Najljepša hvala. Da li se netko od drugih govornika želi obratiti i odgovoriti na posljednje pitanja? Da, evo, ja bih kratko odgovore na prvo pitanje gospodina Vossa o tome da li bi SAD žele e, posegnuti za pravo na informiranje. Da, svakako. E, to se već radi u SAD-u. Oba dionika komuniciraju u sustavu onog drugog i te tip je samo formaliziranje takvog postupka i ovo djelomično odgovara na prvo pitanje Ska Keller koja je pitala gdje se tu e, stvari odvijaju da li regulatorno vijeće može to napraviti pa ne stvarno to bi više bio neki sustav nadzora tako da vas pozivam da se osvane da pogledate na onu distinkciju između nove e, regulative koja bi bila neka vrsta obveze oba regulatora da e, surađuju i razgovaraju, ali prema trenutno postojećim pravilima e, dionici su ti koji trebaju da se dogovore i da vide da li imaju zajedničko e, mogućnost da zajedno počnu sa zakonodavnim postupkom. Profesor Fiza, izvolite. Tri pitanja. Jedna nabava. Da li to ovisni o zakonodavstvu, odnosno o lokalnim tijelima, lokalnim poduzećima koje su privatizirane u jednom dijelu. Što se pak tiče SPS e, odredaba, određene klauzule mogu biti e, zatim i izbačene iz e, TTIP-a. A isto to se može reći i za presude, no to je nešto čime će se baviti pravnici. Što se pak tiče treće točke, sporazumi o harmonizaciji. Potrebno je ovdje napraviti određene razlike, potrebne su, potrebni su prijedlozi i nadležni parlament odlučivat će o tim pitanjima. Naravno, ne mogu odlučivati o svim pitanjima. Zatim, tu postoji i političko pitanje vezano uz e, činjenične ograničenja. U trenutku kada ovaj zajednički odbori donesu svoju odluku, e, vidjet ćemo je li to političko pitanje, dakle, ali to su dvije različite stvari. Hvala. Da li gospodin Junard želi e, iznijeti neke komentare? S obzirom da prilazimo kraju e, sastanka, ne želim vam oduzeti vremena. Hvala. Hvala vam. A što se tiče zaključnih e, riječi, dajem riječ e, Alex Fostu koji je u ime odbora Juri zadužen za izradu nacrta prego, prijedloga našeg odbora za pregovore TTIP. Hvala. Samo kratko, osim sam treba reći da je NS kontroverzno pitanje u javnom mjenju. Treba reći ovdje da dakle, je potrebno različite aspekte, potrebno je zaštititi investitore, to je instrument koji e, štiti europske interese, treba isto tako izbjeći arbitrarnost, dakle proizvoljnost. E, potrebno je jasno definirati način na koji investitore možemo zaštititi i kako e, nacionalni, odnosno arbitražni sudovi mogu funkcionirati. Čuli smo što je alternativa i u praktičnoj primjeni može doći do različitih e, problema. Možda je to malo reali, e, možda to baš nije realistično, ali je sasvim sigurno zanimljivo to učiniti. koliko sam uspio shvatiti, model koji smo do sada primjenjivali, moguće je poboljšati, prilagoditi, e, u vezi s tim čuli smo mnoge prijedloge, govorilo se o stalnom sudu, arbitražnom sudu. Govorilo se o administrativnim pitanjima. Mislim da je, dakle, općenito govoreći kako bismo zaključili ovu raspravu, e, za sve nas bitna činjenica da je ovo trenutak u kojem SD, SDS, odnosno dakle, transparentna struktura, nije se bitno kako će one izgledati u svojoj u obliku, dakle, takve strukture moraju postojati. Dakle, da je na kraju svega potrebno ostvariti, imati arbitražni sud, odnosno znači rješenje, drugo rješenje koje će biti odgovarajuće. E, sasvim sigurno nije moguće izbjeći e, rješenje koje se temelji na mirenju. Dakle, pitanje strukture jako je bitno, to otvara točke vezane uz transparentnost u kojoj će moći doći do dodatne rasprave. Zahvaljujem. Hvala vam gospodine Pols. U ime dva odbora i njihovih e, predsjednika e, dopustite mi da se zahvalim našim gostima. A zahvaljujem se i svima vama koji ste bili na ovom saslušanju. Hvala.